Dear colleagues, please, could you take seat and we start our meeting uh, with the adoption of... Započet ćemo sastanak usvajanjem dnevnog reda koji je bio izmijenjen u skladu sa nedavnim razvojem događaja vezano uz grčku krizu. Smatrali smo da je potrebno na razini odbora povesti raspravu o Grčkoj, tako da predlažemo tu izminu sutrašnjeg dnevnog reda kako bismo ostavili prostora za raspravu o grčkoj krizi i događajima nakon Eurosamita. mogli smatrati dnevni red usvojenim? Hvala. Sada bih toplo pozdravio luksemburškog ministra financija Pjera Gramenju. Dobrodošli u, na odbor Ekon. On je prihvatio naš poziv da nam predstavi prioritete luksemburskog predsjedništva u području rada odbora Ekon. Kao što znate, Postoji cijeli niz dosija koji će biti e, na programu za trijalogije tijekom luksemburskog predsjedništva, a neki od njih vrlo su relevantni. Tako da je korisno odmah započeti pravljati o ovome, o svim tim dosijajima s Pjerom. Ali naravno imamo i druga šira pitanja. Jučer je Ekofin odobrio preporuke vijeća i održao raspravu o izvješćima potpredsjednika i naravno uključen je bio i pitanje grčke krize. Siguran sam dakle da možemo i ove teme raspraviti tijekom današnje razmjene stajališta. ću odmah riječ Pjeru. Molim vas, imate riječ, nakon čega će ići redovno pitanja i odgovori. Zahvaljujem poštovani kolege odbora Ekon, čast i zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti i predstaviti prioritete Luksemburškog predsjedništva. Vaš angažman i posvećenost imat će važnu ulogu u pomaganju ispunjenja naših ciljeva, tako da se radujem suradnji s vama u općem interesu Europe kao i u interesu europskog gospodarstva. Ono što želimo postići je oporavak uz stvaranje radnih mjesta koji će biti održiv. Kako bismo to postigli, mislim da je pred nama pet izazova. Ti pet izazova nisu malo lakšan činjenicom da konačno dolazi do određenog rasta u Europi ove godine procjene su revidirane na bolje, ali prošli smo razdoblje stagnacije u većini europskih zemalja i zbog nekih privremenih faktora naš rast se poboljšao. To imamo na umu niske cijene nafte, kvantitativno popuštanje i sjetimo se činjenice da smo odradili svoju domaću zadaću sa bankovnom unijom i drugim alatima koje su u proteklim godinama pomagali. Kako bilo pred nama je pet izazova, kratko bih spomenuo. Prije svega, preveliki broj ljudi ne može naći posao. Drugo, previše poduzeća ne može privući dostatno financiranje i ne može privući dovoljno ulaganja kako bi bili konkurentni. Treći je jaz nedostaci u gospodarskoj monetarnoj uniji. Četvrta stvar, činjenica da se sa mnogim pitanjima još moramo pozabaviti u pitanju oporezivanja i šesto sva pitanja koja se tiču klimatskih promjena. Dotaknut ću se svih ovih tema. Namjera mi je bila da započnem sa oporezivanjem, jer to je jedno od ključnih prioriteta, ako ne i ključni prioritet za mene tijekom ovog predsjedništva, ali radi jasnoće smislenije bi bilo da započnem sa gospodarskim upravljanjem. Ta tema očito je svima na umu. Europski semestar za ovu godinu je e, dovršen jučerašnjim sastankom, sastankom Ekofina zatvorenje i sada sve zemlje imaju preporuke podržavama državama i mislim da se one temelje na tri uobičajena stupa naše strategije rasta. Prije svega financijska stabilnost i proračunska, proračunski oprez, zatim produktivna ulaganja. Znamo da je naglasak na ulaganjima mnogo snažniji od saziva nove komisije i treće, moramo se pobrinuti da globalna konkurentnost poraste u Europi zahvaljujući strukturnim reformama. Ono što je vrlo često opisivano kao slabost europskog semestra je manjak u provedbi. Znam da je to tema koja vam je bliska i moramo se pobrinuti da provedba postane bolja kako bismo maksimizirali kolektivan potencijal za rast. Također se u tom smislu radujem izvješću gospodina Rozatija koje se priprema upravo o pitanju provedbe, dakle vrlo važne teme. Ekofin će pomno razmotriti ovo pitanje i to u kontekstu godišnjeg pregleda rasta i izvješća o radnom upozorenju što ćemo učiniti krajem našeg šestomjesečnog predsjedanja. Pozabavio bih se sada pitanjem fleksibilnosti u paktu za rast i stabilnost što je tema o kojoj se podosta raspravljalo ove godine. Nastavit će se raditi na tome tijekom našeg predsjedništva i siguran sam da ćete moći ovo pitanje pomno pratiti. Postoji upravo radna skupina posvećena tome i imamo plan toga koliko često će se ova radna skupina sastajati. Rekao bih i da ćemo se detaljno pozabaviti izvješćem vašeg odbora o okviru upravljanja u kontekstu e, sporazuma dviju i šest mjera. To će zapravo biti pretvoreno u neke točke koje vijeće raspravlja. Što se tiče pitanja ulaganja, drago mi je što mogu reći da u ovom polju kao i mnogim drugima latinsko predsjedništvo je odličan posao odradilo i pobrinulo se da u kratkom vremenu uspijemo dogovoriti pravni okvir kao i financijski okvir za ono što nazivamo Junckerovim planom. Dakle, FC, Fond za strateška ulaganja, a naša će uloga biti u drugoj polovini godine da se pobrinemo da dobijemo brzo odobrenje nadolazećih delegiranih akata u ovom polju. svi prepoznaju Junckerov plan kao nešto što bi trebalo funkcionirati kao alat poluge koji će potaknuti ulaganja privlačeći privatna ulaganja zahvaljujući jamstvima Europske investicijske banke i komisije. Pozabavljaju bih se sada drugom temom, a to je gospodarsko upravljanje i konkretno izvješće petoro predsjednika o produbljenju Europske monetarne unije. E, Istaknula bih samo ovdje da ću se još dotaknuti ove teme u svojim zaključcima i povezati ju onim što se dogodilo proteklim danima vezano uz grčku krizu. No što se tiče kronologije, e, to će biti vrlo blisko sa paktom o rastu i stabilnosti i pitanjima vezanim uz europski semestar. Treća je tema financijske usluge. Odlučili smo postignuća unije tržišta kapitala učiniti glavnim ciljem našeg predsjedništva u ovom polju djelovanja. Imali smo detaljnu raspravu o ovoj temi u Rigi na neformalnom sastanku vijeća Ekofin i Drago mi je što svi prepoznaju važnost ove teme i shvaćaju da je obuhvat e, unije tržišta kapitala vrlo širok, ali postoje srednjoročni i dugoročni ciljevi koje je potrebno uzeti u obzir, a tu bismo trebali moći koncentrirati se na neke ciljeve koji su nisko voće, ostvarivi ciljevi u ovom polju i radit ćemo u bliskoj suradnji sa Europskom komisijom koja će predložiti dvije direktive u ovom smislu na jesen. Jedna će biti direktiva o prospektusu, odnosno o prospektima sa ciljem olakšavanja pristupa financijskom tržištu za male i srednje poduzeća. I to mislim da će zapravo pogodovati rastu i investicijama u Europi. Druga direktiva koju će se predložiti na jesen bavit će se sekuritizacijom i ovdje je zamisao da dođemo do brzog transparentne sekuritizacije visoke kvalitete što nam je svakako potrebno. Van tržište, unije tržišta kapitala, nemojmo zaboraviti sve dosije na kojima se radi i na kojima vi kao parlament radite zajedno sa vijećem. Dakle, ne zaboravljam ovdje uredbu o mjerilima i mislim da je danas održan trijalog. Isto tako imam na umu i direktivu o posredovanju u osiguranjima. Imali smo sastanke koje su zaključeni nedavno i dobra vijest da će to doći pred koreper prije kraja mjeseca. I na kraju, no ne najmanje važno, što se tiče nadolazećeg zakonodavstva, spomenuo bih e, bank strukturu strukturnu reformu banaka, no to je nešto složenije što se ne može riješiti u nadolazećim tjednima. Do sada smo imali sreću i latvijsko predsjedništvo je postiglo nešto što se činilo teškim, a to je konsenzus u vijeću na posljednjem sastanku Ekofina, čime smo uspjeli jednoglasno usvojiti stajalište o strukturnim reformama banaka. Došlo je do neočekivanog tog razvoja događaja, ali pozitivnog jer će nas to unaprijediti u našem radu i vama ćemo imati trijalog čim vi uspijete zauzeti zajedničko stajalište. Četvrta tema je oporezivanje. Već sam spomenuo prva među jednakim temama naših prioriteta u trenutku kada europske zemlje se bore sa proračunskim ograničenjama, postizanje poštenog poreznog sustava je apsolutni prioritet. U tom smislu također ćemo snažiti pored borbu protiv poreznih prijevara. Što se transparentnosti tiče, najveći izazov pred nama i najveći cilj je ostvarenje, odnosno finalizacija i politička i u samom tekstu direktive o automatskoj razmjeni e, poreznih mišljenja Žao mi je što taj dosje baš ne napreduje brzo, već smo imali na predsjedništvu nekoliko sastanaka na tu temu i umjesto postizanja određene jasnoće pojavljuje se sve više i više otvorenih pitanja od raznih država članica što pokazuje koliko je ovo pitanje složeno. No kao predsjedništvo radimo na tome i mislimo da ćemo uspjeti ostvariti ciljeve i finalizirati to do kraja semestra. Što se tiče poreznog e, rada, važan je rad na razini OSS-a poznat pod akronimom BEPS, erozija porezne osnovice i premještanja dobiti, aktivnosti koja je započela prije tri godine i sada zapravo se dovršava u srpnju preporuke 15 radnih skupina izaći će u 9. mjesecu i svakako utjecati na naš rad, pozitivno utjecati u smislu da se buhvaća sve razvijene zemlje i tu ćemo imati mnogo materijala za razmatranje da vidimo kako dijelove tog zakonodavstva prevesti u europske direktive ili druge zakonodavne instrumente. Ta dinamika OSS-a također naglašava činjenicu koliko se u međunarodnom radu o porezu ne smije izgubiti iz vida jednaki uvjeti za sve. Spomenuo sam već automatsku razmjenu informacija o poreznim mišljenjima. Europa može predvoditi u tome zapravo vjerojatno i čemu biti pioniri ali e, nakon što usvojimo e, potrebne uredbe moramo nastaviti i raditi na tome kako bismo imali poštene uvjete za sve. Europska komisija predložila je plan za nadolazeće godine što se tiče oporezivanja i temeljno pravilo je oporezivati poduzeća ondje gdje se provode aktivnosti ili dodana vrijednost Mislim da je to zanimljiv koncept, lako razumljiv, ali ne toliko jednostavan za provesti. No, na tome ćemo raditi. Komisija predlaže i jednu novu verziju ili nove ideje o direktivi zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit koja od 2011. je donakle stavljena na led zbog velikog broja problema vezanih uz nju. Komisija planira revitalizirati rad na toj direktivi, promijeniti donakle filozofiju i odgodit će taj aspekt e, konsolidacije i prijeći sa pristupa gdje bi porezna osnovica bila e, opcionalna na jedan sustav gdje bi ona bila obvezna. Siguran sam da će to otvoriti cijeli niz rasprava. Nastavit ćemo raditi na direktivi o kamatama e, i naknadama i imat ćemo zanimljivu raspravu raspravu o minimalnom učinkovitom oporezivanju i klauzulama protiv zloupotrebe unutar ove direktive. Ta tema minimalnog učinkovitog oporezivanja je također sastavni dio našeg e, radnog plana za nadolazećih šest mjeseci koji je već prihvaćen i koji je prihvaćen na razini, e, visoko razini radne skupine ovaj mjesec. Što se tiče poreza, završit ću s dvije stvari. Jedna je da bi oporezivanje uvijek trebalo shvatiti u kontekstu europskog jedinstvenog tržišta i četiri temeljnih sloboda. I to je nešto što ne bismo doista trebali izgubiti iz vida. Što se tiče PDV-a, naglasak će biti stavljen na načine da se privede kraju prijevere vezano uz PDV i konačno porez na financijske transakcije. Nekolicina zemlja je unutar skupina počela raspravljati o tome uz pomoć komisije, ali na redovitoj osnovi e, ova skupina je pozvana na davanje izvješća Ekofinu to svakako potičemo jer što god će se odlučiti na toj razini mora se razmijeniti s drugima, transparentnost je nužna jer bi moglo doći do nekih van teritorijalnih učinaka izvan tih 11 zemalja članica i za nas kao predsjedništvo ključno je da znamo što se na razini te skupine i događa. I peta i peti posljednji stup aktivnosti bit će COP21, klimatske promjene, kao što znate krajem godine u Parizu imamo veliku konferenciju, mnogo se radi na pripremama za to, na vijeću za zaštitu okoliša, također smo počeli baviti se time kako bi vijeće ECOFIN trebalo u to biti uključeno. Stavili smo to na dnevni red neformalnog sastanka ECOFINA u rujnu u Luksemburgu i ovom te on ćemo se pozabaviti u nadolazećim sastancima ECOFINA kako bismo se pobrinuli da možemo zauzeti europsko stajalište o tome kako financirati 110 milijardi dolara koje se razmatra za financiranje e, klimatskih promjena do 2020. Dakle, veliki je to izazov predsjedniče, dame i gospodo. Ovo je 12. put da Luksemburg ima privilegiju predsjedanja Europskom unijom, zbog toga što smo jedna od članica osnivača, tako da imamo široko iskustvo, no nismo ovdje da se osvrćemo unazad, već unaprijed. I kao Luksemburžanin, i ne govorim tu samo osobno, već i u ime vlade, naravno i dalje smo vrlo optimistični što se tiče budućnosti Europe. Europa je uvijek neke skokove i napretke ostvarivala upravo u razdobljima krize, a ono što se događa proteklih nekoliko dana je samo još jedan primjer toga. Ne bih bio iskren da kažem da je to sve bilo lako, niti da kažem da je to sve bilo unaprijed isplanirano jer doista nije, ali svejedno može se vidjeti da u Europi postoji solidarnost, ta solidarnost prati odgovornost, i dvije stvari se ne mogu razdvojiti. Dakle, uspjeli smo doći do kompromisa o grčkoj krizi i postavili okvir za treći paket pomoći Grčkoj. Euroskupina je u proteklim proteklim tjednima svaki drugi, treći dan održavala sastanke. Zapravo sam trebao iznajmiti za cijeli mjesec ovdje dvoranu, a ne stalno putovati stan, a ne samo putovati iz Luksemburga, ali Euroskupina je ispunila svoj zadatak jer to je doista vrlo tehnička rasprava kada se bavimo takvim financijskim programima podrške i mislim da smo dobru pripremu napravili za šefove država i vlada koji su na kraju došli do kompromisa. Dakle, imajući to na umu, kakva je danas situacija. Znate da danas grčki parlament treba dati zeleno svjetlo paketu i svi se nadamo da će se to i dogoditi. Postoje drugi parlamenti eurozone koji moraju dati svoj pristanak, ali prije svega čeka se e, Grčku, Grčki parlament i tada ćemo na dolazećim tjednima imati još niz ne prepreka, ali postupaka koji su predviđeni kako bi se zahtjev za pomoć koje je grčka vlada uputila na temelju članka 13. mogao započeti vjerojatno krajem tjedna i zatim finalizirati u nadolazećim tjednima ovaj vremenski okvir. Istodobno jučer smo na dnevnom redu, i to je bila sretna okolnost, nije bila potpuna slučajnost, raspravo o produbljivanju gospodarske monetarne unije na temelju izvješća petero predsjednika koje je vrlo dobro zaprimljeno u vijeću. U euro skupini imali smo raspravu u ponedjeljak, a zatim u Ekofinu u utorak raspravu koja je bila vrlo dobro tempirana i zbog grčke krize i zbog izvješća Petra predsjednika koji se nisu bavili samo grčkom kriznom, već su bavili e, pitanjem nedostatka određenih alata u monetarnoj gospodarskoj uniji, jer moramo biti otporni, e, spremni na primjenu određenih stvari i mogao bih sažeti raspravu o monetarnoj uniji pet točaka. Prva je da je cilj produbljenja monetarne unije očito da Europi i eurozoni damo veću vjerodostojnost. I govorimo o vjerodostojnosti, prije svega se mora provesti sve ono što je već dogovoreno. Nažalost, i to je svojevrsni poziv na sve zemlje, još uvijek nismo uspjeli transponirati sve ono što je dogovoreno, tu mislim na direktivu oporavku i sanaciji banaka, na međuvladni sporazum jedinstvenom fondu za sanaciju, o pravilima za depozitarna jamstva i tako dalje i tako dalje. U većini zemalja mislim da se na tome raditi ja rekom godine, neki su to već e, prenijeli svoje zakonodavstvo, ali dakle prije svega moramo provesti ono što smo dogovorili. Druga točka, već sam i spomenuo, Eurozona i monetarna unija su prostor solidarnosti, ali i prostor odgovornosti. Treća točka izvješće je strukturirano u dva glavna područja, što se može učiniti kratkoročno, a što dugoročno ili srednjeročno. Kratkoročno, dvije do tri godine, može se poduzeti neke aktivnosti bez promjene ugovora i to je poruka mnogih. Koncentriramo se na ona pitanja koja možemo riješiti bez promjena ugovora. Dugoročno i srednjeročno gledano, mnogi su naglasili da se ne radi o tome da ne, ne moramo odmah početi raditi na nečem što je dugoročna tema i oko toga su se svi složili. Treća točka, jedno od područja gdje je nužna brza reakcija svakako bankovna unija. Moramo imati eh, mogućnost provedbe eh, fonda za jedinstvenu rezoluciju, načina financiranja i u jamstvu depozitarnom također na tome se mora raditi kratkoročno, možda kroz neki sustav dodatnog osiguranja koji bi omogućio pravi europski zajednički sustav, ali zanimljiva ideja bi mogla biti to reosiguranje nacionalne razine. Sljedeća je stvar, e, kada govorimo o produbljenju monetarne unije, ono što se tu e, radi tiče se konkretnih ljudi i konkretnih aktivnosti. I mislim da moramo pronaći jezik i razinu komunikacije na razini Ekofina i Euroskupine, ali i parlamenta kako bismo objasnili ljudima da kada govorimo o nekim abstraktnim stvarima, poput produbljivanja monetarne unije, to nije nešto čime se bave birokrati, to nisu tehnikalije, već govorimo o radnim mjestima i o ulaganjima. I pronalaženju načina da dođemo do održivog rasta. Dakle, mnogo moramo objašnjavati o tome ukoliko želimo veću podršku u ovim vremenima sumnje. Jer grčka kriza stvorila veliku sumnju kod mnogih uključujući i kod onih koji su prijateljski naklonjeni europskim idejama i europskoj integraciji. I peta i posljednja točka, već smo čuli da se par puta spomenulo u skupini, a to je socijalna dimenzija Europe. To je ono što nas ponovo spas ljudima, monetarnom unijom se bavimo jer smatram da će to ljudima omogućiti bolji život, i da će također zaštititi e, sigurnosnu zaštitu koja postoji u socijalnom sustavu koji je svojevrsna posebnost našeg kontinenta. I Luksemburg zapravo cijelo predsjedništvo stavio pod e, nazivnik e, socijalnih pitanja, tako da ću sa tom temom i ja završiti. Hvala. Hvala predsjedniku Ekofina na ovom izlaganju ozbilja cijenimo, vidimo ovaj široki ambiciozni program luksemburškog eh, predsjedništva i parlament je odbor će aktivno sudjelovati u osjezanju tih ciljeva, uključujući raspravu o reformi upravljanja. Sad ćemo započeti sa dijelom posvećenim pitanjima i odgovorima. Predsjednik eh, Gramenja mora nas napustiti u 16.30, te ću zato dodijeliti četiri minute za pitanja i odgovore. Molio bih eh, članove odbora da pitanja budu kratka kako bilo vremena za odgovore. Prvi je Burhard Balc. Hvala vam eh, i hvala gospodinu ministru na njegovoj dobroj prezentaciji. Drago mi je što ste naglasili pitanje oporezivanja, da se tu uključujemo u vaš radni program. To je dobar e, način za ići naprijed. Dotaknuli ste se sa svim pitanjima koji su povezani s tim u vezi. Pa, Ekon e, je osnovao i poseban odbor takse koji se bave porezima, pa me zanima što bi realistično kao predsjedništvo možete učiniti kako bi se borili protiv poreznih prijevara i porezne evazije? Dakle, to je jedno moje pitanje. A drugo pitanje... Spomenuli ste bankovnu uniju i pitanje zaštite depozita. Rekli ste da želite djelovati brzo kako bi se osigurali da postoji sustav reosiguranja u tom sustavu. Imate li neke posebne planove o tome kako to učiniti, kako ćete privoliti države članice za to? Onda postoje zemlje članice koje su protiv ovakvog sustava reosiguranja. Hvala vam, hvala vam. Gospodine Balc. Da, vi, vi. Na pitanje u vezi poreza nisam siguran da sam sasvim shvatio pitanje. Jasno da ćemo u ovih šest mjeseci doista trebati uzeti u obzir što će inicijativa OECD-a vezana uz erozi porezne osnovice premještanje dobiti učiniti. Provjerit ćemo ovu analizu radnih skupina, vidjeti kako to pretočiti u evropske zakone. To će možda u nekim slučajevima biti jednostavno, u drugima nešto teže. Potom kalendar djelovanja, kako ćemo raditi, jer u mom parlamentu mi stalno govore Evropa bi trebala obratiti pažnju, dakle, ne bi trebala biti previše ispred ostalih, zato što to nije dobro za našu konkurentnost. Imamo neke velike susjede, neću spominjati koje, koji kasne po mnogim pitanjima i to je nešto što trebamo, o čemu trebamo voditi računa. Drugi dio pitanja je bio o mm, jamstvima za depozite. Da, jasno mi je da neke zemlje žele produbljivanje ekonomske unije. Moramo riješiti taj svojevrsni paradoks. što imamo zemlje koje žele ići naprijed jako brzo, onda opet po nekim pitanjima idu malo sporije naprijed. Mi smo iz Luksemburga želimo graditi mostove, želimo imati dobre bilateralne odnose, te ćemo komisiji u tom smislu dati neke prijedloge. E, održat ćemo s njime prethodne razgovore kada je riječ o e, instrumentu osiguranja. Pervanš Perez. Hvala, Pervanš Perez. Hvala vam predsjedniče Ekofina i želim vam sve najbolje u vašem predsjedanju. Govorili ste o ekonomskom upravljanju, o izvješću petorice, petorice predsjednika. To je nešto što bi trebalo brzo ponovno dobiti na za stol, dakle nakon sastanka Ekofina, sastanka vijeća. Postoji li želja za bavljanje ekonomskim upravljanjem? Koliko pogledate izvješće, petorica predsjednika već da ono sadrži neka pitanja, ali su li tamo postavljena prava pitanja? Što sa pitanjima i problemima s kojima se suočavamo u Europi vezano uz investicije, Junkerova plan trebali smo gledati na dugoročnu strategiju za investicije tako ne bismo ponovo kupali u nekakve neobične cikluse, dakle moramo se osigurati da imamo dovoljno sredstva za ulaganje i to stalno i mislim da je to naznačeno u izvješću, ali trebalo bi to produbiti. To je također pitanje duga, nisam ga vidjela u dokumentu. I teško očekivati eliminaciju duga bez rasta i održivosti, te nam je tu potrebna strategija. Također potrebno pogledati program prilagodbe koji, e, se, koji provodi trojka, odnosno institucije, kako ih sada nazivamo. On djeluje zato što se čini trebamo, da trebamo osigurati da on zbilja dobro radi. Ja ću vam, hvala vam na pitanjima, ja ću vam odgovoriti u jeziku Molijera. Zato što je to krasan jezik. Da se vratimo u pitanju ulaganja. tvrtke trebaju donijeti odluke o ulaganju. Ona će odlučiti je li poslovna klima dobra za investicije ili nije, odnosno vidjeti hoće li ostvariti profit ili ne. To je dakle prva stvar koju želim naglasiti. Druga. Mislim da Junkerov plan dolazi u dobro vrijeme. On bi mogao biti okidač Vidjeli smo da trpimo posljedice po investicije još tamo je 2007. i 2008. i sada moramo ponovno dakle, pokrenuti stvari, uključiti privatne ulagače i onda će se stvari početi kretati same od sebe. Moramo izaći iz ovog začaranog kruga. Vidio sam stvari koje su otežavale ulaganja, vidjeli smo da se se u nekim zemljama otežala, otežavala ulaganja I istina je i da ovaj, da, da ovaj plan treba pokrenuti na određeno vrijeme. Mislim da program prilagodbe funkcionirao bolje nego u Grčkoj, u Portugalu i Irskoj, zato što su uspjeli ostvariti gospodarski rast. Ako se generira gospodarski rast, lakše je smanjiti dug, međutim, ako imamo razdoblje stagnacije, kao što je bio slučaj zadnjih nekoliko godina, onda će i ta stopa smanjenja duga biti manja, odnosno to će se odvijeti sporije. Mislim da ne postoji jedno jedinstveno, jedan jedinstveni odgovor e, kada je riječ o tom e, programu pomoći. A to je isto tako vezano i uz sposobnost vraćanja duga, što ste vi implicitno spomenuli u vašem pitanju. Dakle, ako se mora uložiti, odnosno izdvojiti znatna financijska sredstva da bi se otplatio dug, onda ta sredstva neće biti na raspolaganju za javno ulaganje koja su također važna. Hvala vam. Sada u ime kluba ECR kolegica Hvala vam. Gospodine ministre, za mnoge članove ovog odbora Evropski parlament je na vrsta ideala evropske demokracije. Nadam se da se tu može poštovati način donošenja odluka i u slučaju kada politike određene zemlje članice možda ne idu u tom pravcu. To vidim e, i u stajalištima članova ovog odbora, zato što bi oni po svom pozivu trebali biti neutralni i prema svima postupati jednako. Mnogi europljani koji pripadaju nacionalnim e, vladama smatraju da održivost e, javnih financija treba biti nešto čega se Europa jasno drži. Oni su umorni od trošenja novca poreznih obveznika. Treba ideja da eurozona treba funkcionirati po, na osnovu određenih e, pravila, znači da svaka zemlja zadužena za vlastitu financijsku politiku. Svaka zemlja treba biti odgovorna za svoj dug i to bi jamčilo i e, povrat e, kredibiliteta. Komisija je odlučila dati Grčkoj dodatna sredstva, zanima me što vijeće o tome misli koja zemlja u Europskoj uniji će najviše podržati ovu inicijativu? Je li to vijeće pos je li vijeće poslalo taj signal komisiji da bi to moglo biti dobro rješenje? Jednom kada smo riješili ovu potrebu pomoći za Grčku, hoće li tada Luksemburg započeti razgovor sa drugim zemljama o tome kako povratiti kredibilitet? Hvala vam. Uh, this uh, obviously very uh, Hvala vam, ovo je jako složeno pitanje. Tu ste se dotaknuli mnogo međupovezanih e, elemenata kada govorimo o programima financijske pomoći za Grčku. Trenutno su tijeku pregovori kojom se želi osigurati da pronađemo sredstva, dakle sredstva u iznosu od 7 milijardi eura koje treba pronaći u idućih nekoliko dana. Komisija istražuje razne mogućnosti te također korištenje EFSM-a. I u idućim danima će se donijeti odluka po ovom pitanju. FSM e, zahtjeva da se odluka donese jednoglasno. Dakle, to nije nešto o čemu mogu raspravljati samo članice eurozone. I zato vam ne mogu reći ništa više, osim da je cijeli paket pomoći za Grčku vezan uz vremenske rokove. Dakle, moramo naći 7 milijardi eura u vrlo kratko vrijeme koji će povratiti povjerenje u tržišta, ali također pokazati da smo na pravom putu kada je riječ o zahtjevima za potporu iz ESM-a na osnovu članka 13 eh, stavak 1 To se odnosi i na pomoć Europske središnje banke, Međunarodnog monetarnog fonda. Oni tu imaju važnu ulogu u kontekstu nastavka programa pomoći za Grčku. Thank you, uh, Peter Jezek. Hvala, Petar Jezek. Hvala vam. Znam da se mnogo toga događa, ali kada sam Pogleda pregled vaših eh, prioriteta, prioriteta vašeg predsjedništva, nisam vidio ništa o tržištu novca, odnosno o tamošnjim eh, fondovima. I nadam se da vaša eh, zemlja ne podcijenjuje tržište novčanih fondova. Vi da sigurno znate da je parlament o tome usvojio stajalište. I to uz veliku većinu. Dakle, pomislio bih da bi, vječ, da bi predsjedništvo pokušalo postići napredak u tom dosijelu, postići neke rezultate, zato što ulagači ne smiju previše ostati u tom nesigurnom kontekstu, dakle bez toga imamo neke poteškoće. Htio bih nešto općenito reći Znači, o, o, o potporu pomoći iz EFSM-a Grčkoj. Zemlje koje su članice Europske unije, ali nisu članice Euroskupine, izgleda nisu u mogućnosti e, pregovarati sa Grčkom i one su u sobi, odnosno u dvorani jedino kada treba popisati račun. Zanima me je li gdje smo i tu pogodili ravnotežu, ne samo o ovom pitanju, nego i općenito kada je riječ o zemljama koje su unutar i izvan eura, kada je riječ o plaćanjima i pozajmicama te donošenju odluka. Hvala vam. Žao mi što nisam spomenuo tržišta novčanih fondova. To se nalazi u mom e, govoru, ali budući da imam tendenciju govoriti slobodno, a da ne čitam, to sam previdio. Imamo namjeru da kako razgovarati o tome i to vrlo živahno sa komisijom i želimo doći do kompromisnog rješenja. Znam da je Europski parlament obavio dobar posao u tražeći kompromis, još uvijek imamo neke probleme koji su s tim povezani koje moramo riješiti. Razgovarao sam s povjerenikom Hilom i mi ćemo raditi na tome. Ne mogu sada reći hoćemo li to uspjeti postići do kraja ovog našeg predsjedanja, ali slažem se da je dionicima na tom tržištu potrebna sigurnost i predvidljivost i u tom duhu ću se zalagati za ovaj dosje. Mm, da se vratim EFSM-u. Ovo se odjednom pojavilo, preko vikenda, to zasigurno nije olakšalo stvari. I razumijem da neke zemlje koje nisu unutar euroskupine, ali jesu unutar FSM-a, dakle zemlje koje nisu u euru, da su bile iznenađene da se ovakvo pitanje pojavilo, a da one nisu bile priupitane prije toga. Ali očito smo bili u hitnoj situaciji, i pokušali smo vrlo brzo reagirati čim se ta ideja pojavila. Međutim, to o tome još nije ništa odlučeno, dakle mi ćemo mi smo na jučerašnjem sastanku Ekofina se upoznali sa kontekstom i ja sam eh, dao eh, jamstva zemljama koje nisu u eurozoni, da će se njih konzultirati, da su oni dijelom donošenja odluka i to je jasno da je tako. Thank you Hvala vam na ono što ste rekli o fondovima, o novčanim fondovima i da se u to uključeni. Dakako, FSM je dakle, sredstvo Unije za članice Unije, pa one izvan euro skupine. Mariza Matijas, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala vam gospodine ministre što ste nam se danas ovdje pridružili. Mi smo već spomenuli razliku u e, poreznim praksama koje su fer i one koje nisu fer. Već smo raspravljali dakle o tim praksama. Ali za mene je ovo Drago, drago mi vidjeti da je ovo u vašem fokusu, u fokusu luksemburskog predsjedništva, a istovremeno tu je načelo solidarnosti koje se nalazi i u našim eh, ugovorima. Tržišna utakmica je bila pod utjecajem različitih tumačenja, dakle poreznih politika. I zanima me kada govorimo o poreznoj, u poreznoj pravdi, koje nemamo već e, neko vrijeme, vidimo da previše novca da jednostavno teče prema multinacionalnim tvrtkama. moje pitanje je sljedeće. Dakle, što će Luksemburško predsjedništvo učiniti vezano uz ovo pitanje i vezano uz ovo pitanje koje je očito tu pred nama, to je pitanje LuxLeaksa, što će vaše predsjedništvo učiniti kako bi riješilo dakle ovu nelojalnu poreznu konkurenciju. Ovo postupanje je izuzetno nepravedno. Vidimo u mnogim zemljama da je porezni sustav takav da se jako razlikuje od zemlje do zemlje. To je bio slučaj i sa Luksemburgom. Te bih htjela znati, evo čuti upravo od vas kako ćete vi provesti mjere da biste riješili taj, taj sustav, dakle, nelojalne porezne konkurencije. Hvala vam, hvala vam što ste postavili pitanje, odnosno molim vas da dovršite e, vaše pitanje kako bismo čuli odgovor. Hvala vam. Hvala vam što ste mi odgovorili, što ste mi postavili pitanje. Pitali ste mi što ćemo učiniti kao predsjedništvo nastavno na LuxLeaks. Odgovor je vrlo e, jednostavan i to sam spomenuo u svom izlaganju. Mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo potaknuli dakle automatsku razinu podataka vezanu uz prethodna porezna mišljenja i to, ćemo, to će biti izravan odgovor na ta pitanja koje ste postavili. Imamo 26 zemalja od 28 koje imaju ova porezna mišljenja i bilo bi dobro ići u tom pravcu. To je jedan dio odgovora na vaše pitanje, a drugi dio je vezan uz multinacionalne tvrtke i što radimo u vezi s tim. Oni su jedan od ključnih pitanja u međunarodnom oporezivanju i to su priznali svi ministri financija EU-a i u OECD-u. Imamo sustav kojim se izbjegava dvostruko oporezivanje. To pripada, to je ustanovljeno još polovini 20. stoljeća, ono to danas više ne odgovara potrebama gospodarstva. To ne uključuje digitalnu ekonomiju, e-trgovinu i tako dalje. Dakle, još mnogo toga se mora učiniti i upravo BEPS i njegove radne skupine koje su izradile čitav niz preporuka tiče, bave se upravo tim pitanjima. Dakle, moramo vidjeti kako BEPS e, preporuke ulaze u našu zakonodavni program Europske unije. Dakle, riječ je o međunarodnom pitanju i Evropska unija može odigrati ulogu u tome. Hvala vam, Sven Gigold. Prezident. Kurz um, folgende äh, Imam jedno kratko pitanje i komentar. Europa je prošla kroz teško razdoblje vi ste rekli da ovo nije najbolji povijesni trenutak u europskim integracijama. Pitanje je što će se dogoditi nakon ovog trenutka i što će se dogoditi s Grčkom nakon što se o grčkom narodu možda će to institucije naprosto morati donijeti i Dakle, što je s time da će se u roku od tri dana morati donijeti važni zakonski propisi u Grčkom parlamentu? Je li to sukladno demokratskim načelima e, iz ugovora Europske unije? Ili mislite da je pak e, Euroskupina i Europsko vijeće iznijelo prijedlog koje nije sukladno duhu osnivačkih ugovora? Što je sa prethodnom demokratskom provjerom? Mm, što je sa mehanizmom demokratske kontrole. 50 milijardi eura je očekivani prinos od tog fonda za privatizaciju. Mi smatramo da bi dvije trećine prihvatljive državne imovine moglo biti uključeno u taj fond i koji su rokovi da se prikupi tih 15 milijardi. E, imamo još 10 do 25 milijardi eura koji nedostaju u grčkom bankovnom sustavu. Kakav bi mogao biti utjecaj toga na nadzor, strukturni nadzor nad bankovnim sektorom u Europi, posebno imajući u vidu e, nadzor e, koji predstoji u bankovnom sektoru i što se može učiniti kako bi se pokušali izbjeći takvi problemi u buduće. Ja ću pokušati odgovoriti na njemačkom jeziku, ali ne mogu odgovoriti na sva pitanja u dvije minute. Što se tiče pitanja o demokratskim načelima, prejednostavno bi bilo reći da je Grčko iznesen prijedlog koji je se pojavio nijotkud. Pregovori su trajali već neko vrijeme i stvari su postale sve složenije. Da su naši kolege, partneri i prijatelji iz Grčke imali drugačiji stav prema pregovorima, e, onda bi čitav proces protekao brže. Spomenuli ste ovaj iznos u privatizacijskom fondu. Da, postoje određene zadrške vezano uz to može li tako veliki iznos e, biti alociran u taj fond. Prije svega zato što je za čitav proces potrebno vremena, a rokovi nisu ugrađeni u odredbe ugovora. Neki misle da bi to moglo biti tri godine. Međutim, sada smo još e, uvijek e, u, u istinu taj fond za privatizaciju je tek u početnoj fazi. Što se tiče mm, iznosa koji je potreban za bankovni sustav, to je da kako samo procjena za sada, budući da postoji velika razlika između 10 i 25 milijardi eura. U sljedećih nekoliko mjeseci ESB će izvršiti analizu kvalitete imovine kako bi se, e, kako bismo dobili točne brojke. Hvala, Marko Zani. Hvala Imam dva pitanja o pregovorima i onome što smo čuli zadnjih dana. Prvo se tiče prioriteta vašeg predsjedništva. Koliko smo čuli iz pregovora i iz dostignutog sporazuma i onoga što je bilo prije dostizanja e, sporazuma, dakle tijekom vikenda nalazimo se pred novim konceptom eurozone. Prije se inzistiralo i govorilo o eurozoni kao e, zajedničkoj valuti koju se ne može povući. Sada vidimo da je situacija drugačija. Grexit je bio mogućnost, a čini se da euro, odnosno zajednička valuta više nije nešto bez čega se ne može. I mislim da je bilo jako zanimljivo za Luksemburško predsjedništvo uključiti pojašnjenje vezano uz ovo pitanje među vlastite prioritete. Plan koji ste nam predstavili vjerojatno nikad se neće provesti i Grčka će se morati susreti s novom krizom ili će se neka druga zemlja susreti sa krizom, možda Italija, Španjolska ili neka treća zemlja, pa već dugo vremena od kad smo prisutni u parlamentu tražimo da se razmisli o ovoj točki. Dakle, euro nije nešto irreverzibilno, recimo to jasno, pripremimo se svi na e, mogući, mogući rascijep eurozone. Ta situacija je bila malo čas jako bliska i nemojmo, pričekati da nemojmo čekati da nam sve to padne na glavu. Drugo pitanje je o izjava Međunarodnog monetarnog fonda koji možda neće moći biti dijelom, pomo dijelom programa pomoći ukoliko ne dođe do smanjenja nominalnog duga kako luksemburško predsjedništvo gleda na, na tu problematiku, zato što je Međunarodni monetarni fond jedan od najvažnijih dionika ovog novog plana pomoći. Proverò di fare la risposta in italiano. Pokušat ćemo odgovoriti na talijanskom. Novi koncept o kojem vi govorite, a koji je vezan uz eurozonu, ova irreverzibilnost je koncept koji se mora odrediti, odnosno navesti, kao što ste sami rekli, ispili smo izbjeći izlazak Grčke iz eurozone. Pregovori su bili jako teški, jako složeni i htjeli smo pokazati da postoji solidarnosti i odgovornosti i zato smo izbjegli izlazak Grčke. U životu ništa nije neopozivo. Sve valute koje smo imali u svjetskoj povijesti su postojale pa nestale. Ovdje imamo sada jednu originalnu strukturu koja još nije postala na drugom mjestu na zemlji. Što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda želim reći da se ocjenjuje postignuti kompromis, postoji naznaka na grčki javni dug i tamo jasno stoji da u drugoj fazi nakon što se plan pomoći iz ESM-a prihvati, da će se nakon nekoliko tjedana pogledati igrački dug koji bi pod određenim uvjetima mogao biti restrukturiran. U tom smislu ono što je rekao Međunarodni monetarni fond nije sasvim jednaka stvar, ali restrukturiranje javnog duga se nalazi u programu koji je naveden u ovom kompromisnom sporazumu. Grazie, eh, Mr. Mono or Anemans. Gospodin Mono ili Anemans? Gospodine Mono, izvolite. Eh, dobar dan, gospodine predsjedniče. Imam zapravo dva pitanja. Jedna se tiče poreza na dobit i evolucija ponderacije e, suverenog rizika. S druge strane, što se tiče poreza na dobit, e, tajne i netransparentnosti dalje vladaju. Evidentno je na evropskoj razini Evropske unije da su potrebne e, pravila kako bi se uskladila porezna osnovica i porezna mišljenja. Kao ministar Luksemburga, koje je vaše mišljenje vezano uz porezna mišljenja. E, zatim drugo pitanje se tiče ponderacije koja je trenutno na nultoj stopi za sve vrijednosne papire. Dakle, dug države smatra se da nije rizičan i dakle e, odnosi se e, zapravo na dug banaka. Dakle, trebalo bi promijeniti to kako bi se mogla otvoriti mogućnost da neka država ode u stečaj u Europi. To znači da bi agencijama za rating trebalo dati snažne ovlasti e, i dug države e, koja zapravo vodi politiku koja ne odgovara e, tržištima trebala bi moći biti predmet drugačijeg ponderiranja. To bi isto tako moglo biti oružje kako bismo se E, mogli su suprotstaviti e, demokratski izabranim državama koje se drže nekih dogmi. E, ja bih želio znati mišljenje luksemburgskog predsjedništva i što namjeravate učiniti u danjem radu na ovoj temi. Hvala. Što se tiče poreza na dobit i poreznih mišljenja, odnosno tumačenja, odluka koja je donesena u Europskoj uniji ide u smjeru da se automatizira razmjena podataka u području poreznih mišljenja. Luksemburg je bila jedna od prvih država koja je to podržala, dakle taj prijedlog direktive. Mi to u potpunosti podržavamo i daćemo sve od sebe, sve do, od sebe kako bi do kraja godine ta direktiva mogla biti usvojena. Kao što sam naglasio u uvodnom izlaganju, mi smo svjesni i sada smo postali svjesni da je ova tematika mnogo kompleksnija nego što se u početku mislilo i zato e, moramo raditi u radnim skupinama. Međutim, mi nismo e, od toga odustali, E, to je za nas e, apsolutno prioritetno pitanje i Luksemburg samo može ohrabriti ostale države članice da sudjeluju u tom procesu, da se pronađu rješenja i uvjeravamo da ćemo raditi na postizanju kompromisa tamo gdje to bude potrebno. I na kraju krajeva bitno je da sustav funkcionira i da bude učinkovit. Želim isto tako reći da to ne postoji kao sustav nigdje izvan e, Europe, dakle razmjena podataka, nešto što mm, je dosta popularno u Europi Europi zapravo postoji tek od 2005. godine, unazad deseta godina i čini se da je taj sustav zaživio jer je sustav FATKA iz SAD-a e, se također e, oslanja na razmjenu podataka. Dakle, mislim da smo tu u skladu sa važećim trendovima. Što se tiče ponderacije duga, odnosno ocjene duga, mislim da bi trebalo prije svega E, tome pristupiti na drugačiji način. Dakle, zapravo bismo se trebali začuditi da smo tek 2015. godine postavili to pitanje. Tržišta to rade već e, čitavo desetljeće, odnosno one su se ponašali kao da to ponderiranje nije potrebno ili nije poželjno. Prema tome, riječ je o vrlo kompleksnoj problematici, postoje radne skupine koje trenutno na tome rade, a rezultati njihova rada E, će doći do odbora ekonomi. Isto tako pratimo njihov rad. E, ne mogu vam ništa reći osim da je problematika vrlo složena za sada, budući da, je, e, da se na tome trenutno radi. Hvala i u izvješću pet predsjednika rečeno je da to treba riješiti na svjetskoj razini, ne samo na razini Europske unije. Dario Rosati. E, hvala, zahvaljujem ministru na dolasku i na uvodnom izlaganju. Posebno cijenim e, vašu snažnu proevropsku poruku, što je iznimno bitno u ovim burnim trenucima. Imam e, tri pitanja. Prvo se tiče preporuka pojedinim zemljama. Spomenuli ste da niste zadovoljni stupnjem provedbe i pitanje onda koji su razlozi za tako sporo provođenje preporuka, zašto neke zemlje o tome okljevaju? Ima li to veze sa vlasništvom nad procesom? Ili države članice naprosto nisu istog mišljenja kao komisija vezano uz spomenute preporuke. Dakle, što stoji iza toga i što mi možemo poduzeti kako bi e, se države članice snažnije uključile provedbu ovih preporuka? Moje treće pitanje se tiče europskog semestra općenito kao ministar jedne države članice. Koje je vaše mišljenje učinkovitosti tog instrumenta koji je na snazi od 2012. godine? Glavni cilj bio je da se olakša koordinacija nacionalnih politika. U kojem, u kojoj mjeri mislite da je ovo ispunilo očekivanja i što bi se moglo učiniti da se taj instrument poboljša? Hvala, ovo su uistinu sjajna pitanja. Mislim da bi ona trebala biti na vrhu naše ljestvice prioriteta, što i jesu. Kako to da neke države članice ne provode uopće ili samo djelomično ili nedovoljno djelotvorno preporuke komisije? Mislim da postoje neki razlice koje ste već naveli. Prije svega, ponekad se države članice ne slažu sa preporukama koje im iznese komisija. Primjerice, u moje zemlji mi smo dobili preporuku da uvedemo neke poreze, primjerice e, porez na imovinu. Ja sam odgovorio komisiji da se ne slažem s njihovim stavištem jer sam prethodne godine povećao stopu PDV-a za 2%, što nije bila popularna mjera. Na taj način sam ispunio, srednjoročni cilj i e, javne financije u mojoj zemlji su uredne i vi sada predlažete uvođenje dodatnih poreza. Ja se naprosto s time ne slažem. Zašto bismo mi uvodili nove poreze ako su javne financije u dobrom stanju? Ne kažem da su svi prijedlozi komisije krivi, ali ima nekih koji bi se mogli preispitati. Zatim tu je i pitanje vlasništva nad procesom. Sami ste spomenuli to pitanje. E, navest ću primjer moje zemlje. Još jedan put, zbog preporuke da treba postati veća razina vlasništva, mi smo e, u ovom europskom semestru uključili socijalne partnere. Imali smo, održali smo tri sastanka sa socijalnim partnerima u siječnju, svibnju i u srpnju Htjeli smo e, uključiti socijalne partnere, objasniti im čitav proces i e, proslijediti e, relevantne informacije. To je jedan od načina da se poboljša vlasništvo nad procesom. I vi, znam da vi radite na izvješću, tako da rado ću s vama o tome i detaljnije porazgovarati u buduće. Zatim, bilo je pitanje o učinkovitosti europskog semestra. Ja bih rekao da taj e, postupak sigurno nije savršen, nije idealan, ali ograničenja koja ministri financija imaju danas u izradi prijedloga proračuna vrlo su velika. Dakle, svatko mora imati, ministar mora imati ciljeve, mora imati određene mjere Dakle, da je nešto, ako postoji neka stavka 100 e, milijuna eura, e, prije deset godina bi se naprosto donijela odluka da se da ulaganje financira iz te stavke. Međutim, sada kod svake, e, svakog novog izdatka treba vidjeti kako se to uklapa u opći proračun i nakon toga treba obavijestiti komisiju i e, nacionalna nadležna tijela odakle će se e, izdvojiti taj novac i tu komisija može ukazati na problem. Dakle, u tom smislu postoji učinkovitost. Da, za to je potrebno dosta vremena i bit će potrebno dosta godina da e, svi da svi zapravo pohvatamo konce, međutim ne možemo tvrditi da to ne funkcionira ili da ne funkcionira dovoljno dobro. Ima i onih koji bi se složili s tezom da eh, je i ovo već otišlo predaleko. Dakle, moramo uspostaviti mrežu između činjenice da imamo zajedničku valutu i suvereniteta, eh, dakle onih suverenih ovlasti koje smo zadržali na nacionalnoj granici, a takvu ravnotežu nije lako postići. Da, mislim da tu ima dobrih e, prijedloga, bolja ravnoteža između obvezujućih ciljeva na razini Europske unije i e, nadležnosti e, koje su nacionalne prirode. Hvala i hvala vama što ste nam predstavili svoj program. On je vrlo ambiciozan kao izvjestiteljica za tržišta novca. Ja sam, e, moram priznat, e, primijetila da ste, da niste spomenuli MMF, ali nakon toga ste spomenuli, odnosno razjasnili da ste to bio previd. Zanima me zapravo koji su vaši vremenski rokovi, jer ovo je tema o kojoj se razgovara već dvije godine. Mi smo e, to usvojili u travnju i uistinu me razočaralo što vaši prethodnici nisu ništa od poduzeli u tom smislu, a za vrijeme talijanskog predsjedništva se u, vijeće, u vijeću o tome raspravljalo u više navrata. Zanima me hoćete li uspjeti to staviti na dnevni red u rujnu kada se krene u trijalog i bilo još nekih pitanja e, koja biste vjerojatno htjeli riješiti, za koja treba pronaći kompromis i ako nam možete dati neke naznake što bi to bilo. Imam još e, neka pitanja koja vam želim postaviti. Prošlog tjedna na plenarnoj sjednici glasovali smo o izvješću o dioničarima e, gdje se zapravo tražilo izvješćivanje po zemljama u području oporezivanja. Vi ste rekli da ćete uzeti u obzir mjere OECD-a. Možete li navesti, hoćete li biti spremni analizirati e, naš tekst koji smo usvojili prošli tjedan, a vezano uz automatsku razmjenu podataka o poreznim e, mišljenjima. Zanima me zapravo što tu priječi suradnju, koje države članice. I na kraju što se tiče Unije tržišta kapitala, rekli ste da je sekuritizacija jedno od pitanja e, kojim ćete se baviti, ali što smatrate jednostavnom sekuritizacijom i kako povećati razinu stupanj transparentnosti? Hvala. E, vaši, vaša pitanja su još zahtjevnija kolege Gigolda. Mislim da bismo mogli o ovim pitanjima raspravljati čitavo poslijepodne. Dakle, ja ću se rado s vama ponovno susresti tijekom sljedećih šest mjeseci da o tome razgovaramo. Što se tiče fondova e, tržišta novca, ja ne namjeravam to odlagati, dakle to treba brzo riješiti. Žao mi je što ste stekli dojam da, da ja nemam to, nemam nekako sklonost prema tome. Ja sam reći, razgovarao s tome i, o tome i sa Lordom Hillom. Međutim, e, najprije moramo razgovarati s komisijom i tek onda pokušati dobiti prostor država članica. Što se tiče izvješćivanja po zemljama u području poreza. Mislim da je to bilo vaše pitanje. Vi ste donijeli izvješće. Ja ću morati najprije pročitati vaše izvješće i tek tada ću ja vama moći postaviti neka pitanja. Vezano uz uniju tržišta kapitala i sekuritizaciju, mislim da je bitno da mm, ova tema ne bude tako dramatična kao što se prikazuje. Dakle, sekuritizacija pod navodnicima e, podsjeća nas na financijsku krizu 2008. u SAD-u. Mi ne želimo taj tip sekuritizacije, dakle to je samo po sebi razumljivo. Istovremeno to je jedan učinkovit e, suvremeni instrument, no mora biti transparentan, mora ga se moći lako razumjeti, dakle bitno je da se lako razumije e, koja je imovina koja jamči e, taj proizvod koji se prodaje. E, komisija će u e, rujnu ili listopadu izniti svoj prijedlog, mi smo s njima u kontaktu i nakon što dobijemo konkretni prijedlog od komisije moći ćemo razgovarati o argumentima za i protiv. Hvala. Tom. hvala. E, posljednjih nekoliko dana, nakon što sam razgovarao sa prijateljima, članovima obitelji i nakon što sam pročitao komentare u medijima, čini mi se da EU unija i euro više nisu politički projekt e, koji, e, na kojem smo počeli raditi. Čini se da je to postao nekakav sustav u kojemu se svi pitaju što ja od toga mogu dobiti. Čini mi se da smo negdje na putu izgubili političku viziju. I zanima me što misli Luksemburg o tome, o tom odstupanju od europskog projekta. Europski e, čelnici bi trebali osnažiti taj put. Što se tiče ovog izvješća pet predsjednika, smatrate li da ekonomska i monetarna unija zahtjeva još neke druge e, elemente, a ako da, onda e, slažete li se sa žaljenjem što se u ovom izvješću ne spominje stvarni proračun za eurozonu? E, što se tiče preporuka po zemljama, svi se slažemo da je potrebna veća konvergencija za uspjeh eurozone. Slažete li se sa mišljenjem da nam trebaju obvezujući ciljevi vezano uz te preporuke u vidu nekakvih e, ugovora možda, što bi bilo vezano uz financijske poticaje? E, pa mogao bih odgovoriti na ovo pitanje na više načina. Teško je pronaći zemlju koja, koja više cijeni euro kao valutu od e, Luksemburga. Mi smo bili jedina zemlja koja je dobila valutu, sve ostale su izgubile svoju valutu. Mi gledamo na euro kao jedan, e, jednu avanturu. Možda avantura nije baš najbolja riječ, ali možda e, naj, koji je najviše obećavao u povijesti Europe, upravo zato što je bio bez presedana. I sjećam se koliko nam ljudi 80. godina govorilo da to nije izvedivo i oni koji od početka nisu vjerovali sada kažu e, da, ja sam od početka tvrdio da će se ta ideja raspasti. Dakle, rješenje je produbljivanje ekonomske i monetarne unije, no moramo E, to učiniti na pametan način, što znači da moramo imati odgovarajuće vremenske rokove. I zato je ovo izvješće pet predsjednika pravodobno, budući da se tu postavljaju sva prava pitanja. Vi ste belgijanac, e, dakle dolazite iz zemlje koja e, je zemlja koja podržava euro i evropske integracije kao proces, ponekad je ta želja da se prenaglo ide prema naprijed također nešto što stvara e, rizik. E, gospodin Rozati je postavio pitanje o obvezujućim, o većim obvezama. Dakle, e, s obzirom da imamo samo nekoliko godina iskustva u provedbi preporuka zemljama članicama, Smatram da nam treba neko vrijeme kako bismo ustalili taj odnos. Ovaj odnos ne može biti jednostran. Dakle, nije dovoljno da Europska komisija iznese preporuke i da država članica provede u dijelo. I zato nema jednostavnih odgovora na eh, većinu vaših pitanja. Zadnječka makroekonomska politika jedno je od naj važnijih pitanja koja se trebamo zapitati. Dakle, ekonomska i monetarna unija, dakle, kada smo to pokrenuli, mi smo najprije donijeli zajedničku valutu, nismo uspjeli dogovoriti zajedničku makroekonomsku politiku. Zatim, nakon toga, u sljedećih 15 do 20 godina, dogodila se konvergencija makroekonomskih politika. Ni to nije dovoljno, to je sigurno. Zato postoje razlike u stanju javnih financija i gospodarstva u državama članicama, ali ako se ide prebrzo postoji opasnost da se izgube e, povjerenje ljudi i treba objasniti prednosti eurozone e, našim građanima, barem u onim zemljama koje su u sastavu eurozone i više nitko to ne uzima zdravo za gotovo. Eliza Ferreira. Hvala vam što ste danas došli. Moje prvo pitanje vezano je uz porezne stvari jer je samo izvjestiteljica o tom pitanju. Kada se bavimo karticom rezultata makroekonomskih neravnoteža vidimo da FTI u Luksemburgu 2013. E, ima iznos 7 puta BDP-a, pa čak i veće ako pogledate međunarodne pozicije, odnosno na BDP, to je 216 puta razlika, a sljedeći na redu koji dolazi ima 45 puta razliku, tako da je to doista znatna stvar i nije naravno vaša krivica osobna, ali radi se o strategiji. A vaš govor je umeđu vremenu bio vrlo pozitivan i daje nam razloga za nadu ali da li ste iskreni kada govorite o preuzimanju rada na razumnijoj situaciji, umjerenijoj situaciji poveznoj u Europi. Ne možemo imati monetarnu uniju e, ako nemamo međusobnu kontrolu proračuna i tada funkcioniramo na temelju e, koja krši načelo minimalne suradnje u poreznim pitanjima. Dakle, odbor za porezne pitanja nije dobio nikakve informacije, čak niti o broju prethodnih poreznih mišljenja. Dakle, važno je da čujete od nas i da mi dobijemo e, vašu reakciju koja nastavlja mjesto sumnjama. Drugo pitanje se tiče Grčke Eurogrupe. Slažem se s vama da ako ne <clears throat> rastete, ne možete otplatiti dug. No kada razmatramo režime trojke, e, rast nije u središtu programa. I kada zemlja izgubi 26% ili 8% BDP-a poput Portugala pod trojkom, sada kada Euroskupina nameće uvjete, ne mislite li da bi bilo bolje osloniti se na komisiju i komisiji dati mandat koji će počistiti, e, ukloniti te međusobne sukobe interesa država članica i ne bi li ESM trebao postati metoda zajednice kako je predviđalo, predviđao je paket dviju mjera. Hvala na pitanju. Luksemburg ima mnogo investicija prema unutra i prema van. Zbog čega? Zbog toga što imamo vrlo učinkovit središte financijskih investicija i to nema nikakve veze sa porazivanjem. Njemačka ima prekrasnu automobilsku industriju, izvoza automobile u cijeli svijet i nitko ih ne želi okriviti zbog toga što izvoze previše automobila. Mi se specializiramo za financijske usluge, zbog toga imamo toliko investicija to ne znači da ne želimo raditi na pitanju poreza, to su dvije različite teme. Što se poreza tiče, surađujemo sa odborom za poreze. Bio sam spreman sam otići ondje u ponedjeljak na otkazali su sastanak, dakle ja sam se stavio na raspolaganje usprko sastanku Euroskupine, organizirao sam si program tako da mogu malo pobjeći sa sastanka da dođem na sastanak odbora i doista sam posjećen ovom poreznom pitanju i nastavit ću tako raditi dalje. Smatram da možemo biti vrlo učinkoviti kao Luksemburški financijski centar, čak i u budućnosti, kada dobijemo veću transparentnost u oporezivanju i raspravimo sva pitanja koja su trenutno pred nama. Što se Grčke tiče, jedna stvar samo. Da, potreban nam je rast u Grčkoj, da, gospodarstvo mora biti restrukturirano i modernizirano, no zadatak toga je na grčkoj vladi, ne na nama ne na komisiji, ni vijeću, ni parlamentu. No postoji jedan paket u sporazumu gdje je komisija spremna prebaciti na početak 35 milijardi eura investicija u Portugal, u Grčku ispričavam se, da je bar u Portugalu. Dakle, prebaciti Grčkoj, tako da se razmotrio taj investicijski aspekt i doista bih volio da se taj dodatni novac stavi na raspolaganje brzo i učinkovito. Hvala, Pablo Zalba. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedniče Ekofina na objašnjenjima. Ako sam dobro razumio, Spomenuli ste da će biti formirana radna skupina o fleksibilnosti unutar pakta fleksibilnosti i stabilnosti. Zanima me da li nam možete reći nešto više detalja o tome. Na početku ste spomenuli da se organizira radna skupina o fleksibilnosti. Možete nam dati još detalja o tome? Dakle, radi se o alternativnoj skupini EWG koja se već time bavi, dakle nije to nova skupina, neprekidno na tome rade. Mislim da je njihov cilj možda do kraja godine čak dovršiti e, taj rad ako sam dobro informiran. A možda vam reći nešto više o detalja o njihovom radu. Taj je rad već traje. Kao što znate, različita pitanja koja e, razmatraju su, primjerice ako se određene investicije može izvaditi iz proračuna, Dakle, mi je lako za razumjeti, dijelom je tehničko i tiče se računovodstva i mogu vam samo reći da je to tema o kojoj se sve više raspravlja na razini euroskupine nego unutar svih 28 država jer moramo imati jasnoću unutar nas, unutar eurozone. Tako da je to tema kojom se više bavi predsjednik euroskupine. Možda još jedno pitanje o Grčkoj. Slažem se s vama u potpunosti što se tiče rasta i održivosti duga. MMF je čak u svom slavnom izvješću spomenuo da nakon prošlog ljeta grčki dug je postao drživ, pretpostavljam pretežno zbog stope rasta koja je bila oko 0,8. Očekujete li s ovim novim spašavanjem da će se ostvariti rast u Grčkoj i ukoliko da ima li ikakve šanse da grčki dug postane održiv, jer prije nekoliko mjeseci bio je održiv. Da, upravo ste kada kažete da je grčki dug se smatra održivim zbog prognoza rasta prošlogodišnjih, ovogodišnjih koje su bile pozitivne i šteta je što je prekinut taj pozitivni trend. Jasno je da u proteklih 4-5 mjeseci sumnje i nesigurnost su zaustavile mnoge stvari. To je jedna interna politička rasprava u koju ne želim ulaziti sada osobno kao ministar financija zemlje koja predsjeda, ali činjenice su pred nama. Ako vaše gospodarstvo više ne raste, sve se mijenja. I nažalost, u proteklih 6-7 godina imali smo diljem Europe razdoblje stagnacije i tada vidimo da naši proračuni to ne mogu izdržati jer nisu uravnoteženi. Prije su bili zbog toga što smo rasli, tako da je rast ključan, a grčka vlada ima veliku odgovornost, kao i one prije trenutne vlade, da povrate povjerenje u svoje gospodarstvo, i počne od samih početaka malih i srednjih poduzeća, e, pojedinaca i da stvore okvir koji će poticati ljude da rade, da budu proizvodni i ukoliko to uspiju, tada će dug biti održiv. Plus, kao što sam rekao, postoji odredba za restrukturiranje duga nakon što se e, odobri program e SM-a. I za kraj Alfred Hvala. S obzirom da je dovršen sporazum sa Grcima, spomenuto da je najduži problem, problem provjerenja, povjerenja grčkoj vladi. Sada imamo dogovor koji se po meni može najbolje usporediti ne sa Versajem, već e, na rješenje drugog opijumskog rata između Europe i Kine. Najgore je što sporazum s Grčkom ne može i neće funkcionirati. Gospodarski, tehnički i administrativno stvari će se samo pogoršati. Većina financijskih analitičara to tvrdi, to tvrdi i Međunarodni monetarni fond. <clears throat> No, ovaj sporazum gure u partneri Grčke. Grčka vlada je naravno velike strateške greške počinila u pregovorima, no ne mislite li da se problem provjerenja premjestio sa Grčke na njene europske partnere. Dakle, vidim svijeta, postavlja se pitanje povjerenja i razumiju li europski partneri Grčke ekonomske implikacije uvjeta koje su postavili. Ukoliko ih ne razumiju, ne može im se vjerovati. Ukoliko razumiju, zbog čega to nameću politički, znajući svjesno da će to propasti. U tom kontekstu predlažete li da se poduzmu bilo kakve inicijative unutar Europske unije i van nje, da se borimo protiv nepovjerenja, nedostatka vjerodostojnosti i nestabilnosti koje će zacijelo e, se pojaviti oko tog cijelog brenda Europske unije. Hvala, nismo mnogo raspravljali o povjerenju koje je ključna stvar i uvijek se često spominje na sastancima šefova vlada, samitima, euro, sastancima euroskupine. Kako možete bolje pokazati povjerenje, gledajući ovih 18 preostalih partnera, nego da ste spremni ponuditi 80 milijardi eura zajma zemlji koje ste već pozajmili 240 milijardi eura. I ako kažete da sada dolazi jedno e, reverzno pitanje povjerenja u drugom smjeru, doista morate biti maštoviti. Pokažite mi u povijesti zemlju ili 18 zemalja u ovom slučaju na jednom mjestu koju su ovoliko novca nekome posudile tko ima probleme. Ne mislim dakle da se pitanje povjerenja prebacilo, da nema povjerenja dovoljno u Europi. A ono oko čega su se svi složili je da Grčka, ne samo ova vlada, to želim naglasiti i prethodne grčke vlade, nisu uspjela ispuniti e, dužnosti u programima, niti provesti ono što je dogovoreno i to je jedan od razloga iz kojeg programi ne funkcioniraju sa cijelu filozofiju ovog programa možete isključiti iz priča, no ako imate solidarnost koja se odvija ovako kako se ovo odvijala i ukoliko pozajmite toliko novca i znate da dolazi do restrukturiranja duga u budućnosti, da imate hrabrost, ja bih rekao da je to hrabrost dati treći paket u velikom iznosu. Za mene je to najveći znak povjerenja. I svi se mi moramo vratiti svojim zemljama, svojim vladama i objasniti im u vremenu kada sve zemlje prolaze kroz poteškoće, proračunske poteškoće. Dakle, e, reći im ponovno ćemo pomoći onima najslabijima. To nije lako. I zamislite zemlje koje su i same bile unutar programa, znate koje su, one su se posvetile daljnje, daljnjem pozemljivanju novaca Grčkoj, iako su i same unutar programa. To nije lako, iako to nije znak solidarnosti, što je? Doista nemamo više vremena, zahvalit ću vam iskreno predsjedniče Graminja na ovom vrlo zanimljivoj razmjeni gledišta. Imate našu punu podršku i suradnju u provedbi vaših programa. Moram reći da u potpunosti dijelim vaše prioritete. A što se tiče gospodarske i monetarne unije, dodao bih da u provedbenim prioritetima koje u potpunosti i parlament će osobito vraćati pažnju na provedbu novih odredbi e, porazume mjera što se tiče programa ESM-a, dakle novo zakonodavstvo koje ćemo morati usvojiti i važno je da ga imamo na umu. Dakle, dodali bismo na vaš popis točaka taj stup demokracije koji je jedan stupova u izvješću Petro predsjednika i mi smo spremni uključiti se u raspravu o ulozi parlamenta u ovom međuinstitucionalnom sporazumu. <clears throat> Zahvaljujem, e, prekidamo na dvije minute zasjedanje. Hvala.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 Dear colleagues, I think now we can start. Dragi kolege, mislim da možemo nastaviti sa sastankom. Tereza Fabrega, svi drugi članovi izazlanstva, Marža, Drego Bonaventura i svi iz EZME. E. Također vam želim dobrodošlicu i gospodin Mark Adams iz EBA. Danas u našem naše točke nadzora nad delegiranim aktima i provedbenim mjerima bavit ćemo se MIFIDom i BRD-om. Započet ćemo sa MIFIDom i konkretno se baviti na dolazećim regulatornim tehničkim standardima koje ESMA trenutno dovršava. Dakle, veliki nacrt e, standarda koji će obuhvatiti velik broj ključnih pitanja. E, koliko znamo, taj proces je uvijek bio intenzivan, nenužno jednostavan i parlament je zatražio da u potpunosti bude uključen u pojedine faze tog projekta, tako da smatram vrlo korisnim da danas prije finalizacije nacrta novih tehničkih standarda regulatornih, da ćemo o tome moći s vama raspraviti i siguran sam da ćemo obuhvatiti e, neki neka otvorena važna pitanja. Riječ ću odmah dati Stevenu Majoru. Pa dobro, komisiji. Uh, the, should speak closer Vjerojatno biste se trebali približiti mikrofonu. Konferencijski prevoditelji nam kažu da vas ne čuju. is Očito mikrofon ne radi kako treba jer vidim da ste zapravo dosta blizu mikrofona good microphone. da je mikrofon pokvaren. Je li sada bolje? Da, nadam se da me sada svi čujete. Da, sada i ja čujem razliku. S obzirom da nije preveden prvi dio teksta, krenut ću od početka. Dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam pozvan od strane predsjednika i zastupnika Ekon kako bih vam rekao nešto o radu ESME u provedbi MIFID 2 i MIFIR. Kao što znate, MIFID 2 i MIFIR je najznačajniji i najopsežniji propis razine broj 2 koji je ESMA do sada odradila. Bitno je da se rad ESME odvija u ozračju uzajamnog povjerenja i suradnje zajedno sa odborom EKON kako bi se osiguralo eh, glatko usvajanje novog sustava u institucijama Europske unije. Na posljednjem sastanku posvećenom nadzoru nad delegiranim i provedbenim mjerama neke dva su iskazali nezadovoljstvo zbog nedostatka transparentnosti u radu ESME i u procesu finaliziranje rada na regulatornim tehničkim standardima. Međutim, mogu vam pružiti jamstva da e, ćemo mi dati sve od sebe kako bismo vas što ranije u postupku informirali o smjeru i opcijama koje nadzorni odbor ESME razmatra. Međutim, isto tako vas molim za razumijevanje s obzirom da e, u određenim točkama i u određenim temama čak niti naš nadzorni odbor koji mora raditi neovisno nije još došao do konačne odluke. Mi smo predani raditi i surađivati s vama e, na što transparentniji način i vjerujem da ćemo uspjeti ublažiti vaše, e, vašu zabrinutost te da ćemo nastaviti dobru suradnju. Nadam se da će naši napori u posljednjim tjednima i dokazati našu predanost e, takvom radu i suradnji. Mi smo našem pregovaračkom timu već pružili informacije o promjenama nacrta RTS-a e, nakon konsultacija u 11. i 2. mjesecu. Osim toga smo i bilateralno s vama razgovarali o tome na posljednjem sastanku. Nacrt rts a trenutno je predmet e, pravnog preispitivanja u pravnoj službi komisije. Mi smo dogovorili s komisijom taj postupak e, kako bismo izbjeli potencijalno dugačak postupak ponovnog odobravanja. Međutim, to ne znači da taj postupak pravnog preispitivanja e, ne uzima u obzir ulogu, nadzornu ulogu Europskog parlamenta i vijeća u čitavom procesu davanja suglasnosti za tehničke standarde. Dakle, mi ćemo vas i dalje informirati o daljem razvoju događaja. Sada ću vam nešto kratko reći o sustavu transparentnosti na tržištu nefinancijskih instrumentima. E, javna rasprava uglavnom se bavi tržištem e, dionicama, međutim i e, transparentnost na tržištu nefinancijskim instrumentima također obuhvaća različite kategorije imovine, posebno derivata i upravo zato su potrebni odgovarajući pragovi za ocjenu likvidnosti, posebno kod velikih transakcija u različitim kategorijama imovine, što je vrlo važno, ali isto tako i tehnički iznimno zahtjevno za ESMU. Mi smo već na posljednjem sastanku naglasili kako ne možemo pronaći idealan sustav, e, međutim vjerujemo da smo ostvarili značajan napredak u ostvarivanju sustava koji je bolje kalibriran u posljednjih pola godine i postupak javnih konzultacija u tom kontekstu nam je dao e, značajan, značajne rezultate. Što se tiče e, tržišta dionicama i transparentnosti na tom tržištu, na posljednjoj razmjeni mišljenja mi smo naglasili važnost postojanja metodologije koja će se koristiti u ocjeni likvidnosti e, dionica i stupnju točnosti kod klasifikacije likvidnosti. Mi smo uzeli u obzir e, vaše komentare e, te smo to ponovno razmotrili u središnjici i tu smo razmatrali različite stvari kao što su kategorije, e, pristup e, kategorijama financijskih instrumenata i instrument e, koji, odnosno pristup koji uzme obzir instrument po instrument. Mi smo razmotrili stvari kao što su točnost, predvidivost i troškovna učinkovitost koja će biti naša glavna načela kod donošenja odluke. Sada bih nešto rekao o limitu pozicije. Dakle, mnogi su iskazali zabrinutost zbog raspona limita pozicija od 10 do 40%. Ovaj raspon je posljedica referentne granice od 25% uz korekciju od plus minus 15%. Neki promatrači smatraju da je ta referentna razina da bi mogla biti niža od 25%, međutim neki dionici navode konkretne primjere gdje je granica 10% prestroga, a granica 40% može se činiti preširokom. Međutim, ne možemo možemo se e, usredotočiti samo na ekstremne e, kombinacije. Ja ne znam niti jednog nacionalnog regulatora koji namjerava primjenjivati najniži limit za e, najmanje likvidne ugovore sa najdaljim datumom dospijeća ili pa koji namjerava uvoditi maksimalni limit za ugovore sa dospijećem, sa promptnim dospijećem kada je riječ o likvidnoj robi. Nadzorna tijela imaju mogućnost da primjenjuju sustav na dinamičan način, što znači da te granice nakon što se nametnu mogu se korigirati, mogu se e, snižavati e, ovisno o tome e, o kojem se tržištu radi. Ovaj sustav e, je mnogo širi od sustava u SAD-u, dakle taj pristup e, razine 1 i upravo zato je bitno da e, pojedini nacionalni regulatori imaju fleksibilan i postupan pristup kako bi se uredilo ovo područje posebnih ugovora na adekvatan način kako bi se izbjeglo nanošenje štete ugovorima i tržištima koji su u službi realnog sektora. Ovi nacionalni regulatori, e, za razliku od mjesta trgovanja i sudionika na tržištu, nemaju nikakav interes i e, prema tome njihov jedini interes je ostvarenje cilja čistog i likvidnog tržišta bez narušavanja utakmice i manipulacijskih strategija ukoliko postoji rizik od različitih nacionalnih praksi E, ESMA, ESMINO obvezujuće mišljenje bi trebalo poslužiti kao orijentir i e, kao sigurnosni mehanizam. E, što se tiče dopunskih djelatnosti, dakle mi smo svjesni da je tu uloga vrlo visok, posebno kada se tiče e, energije i nefinancijskih sektora i naš je pristup da ovaj test primjenjujemo na oprezan način. Međutim, želim naglasiti da javna rasprava često ide u krivom smjeru i da se sugerira da bi test da ESMIN test nije ispravan zato što bi mogao zahtijevati MIFID licencu za neke nefinancijske instrumente, međutim e, to je i čitava poanta ovoga testa, e, dakle izuzeci od financijske uredbe treba biti smanjeni, a netransparentnosti na tržištu treba isto tako suziti. A veliki nefinancijski igrači koji e, provode neke aktivnosti koje su identične financijskim igračima trebali bi se naticati u istim uvjetima. Mi smatramo da bi stvaranje ovog testa E, koje će izuzeti nefinancijske igrače, uključujući one koji su uključeni u spekulativnu trgovinu robnim derivatima, bilo protiv pravila iz prve razine. ESMA umjesto toga e, predlaže stvaran test e, i to na pragmatičan i oprezan način. Na kraju želim naglasiti još neka pitanja vezana uz RTS, što implicira dakle praćenje situacije na tržištu. Hvala lijepa. Chair, uh, good uh, I would Da, hvala vam. Još jednom bih htjela spomenuti ova glavna načela koja su uvedena mifid i mifir Imamo tehničke standarde koji su uključeni u ova, ove standarde. Kao što znate, oni žele povećati integritet izdrživost financijskih tržišta i tu su unesene različite mjere kako bi se poboljšala transparentnost tržišta. Kad je riječ o Kada je riječ o vlasništvu i ne samo, dakle imamo obveznice, također tržište derivata, naročito onaj robe Dakle, potreba izvješćivanja i tako dalje, tu je i šira e, definicija koja je uvedena kako bi se stvorila jednaka pravila za sve između dionika koji pružaju istu uslugu i iste aktivnosti, dakle pristup kapitalu za male i srednje tvrtke, jačanje e, zaštite ulagača Mm, Potudimo u korak sa tehničkim e, razvojem, kada je riječ o visokofrekventnom e, trgovanju, uvođenje propisa o nediskriminirajućem pristupu uslugama derivata, usklađivanje kazni. I dok, e, zašto ovo naglašavam? Zato što je ključno osigurati se da regulatorni tehnički standardi ispune ciljeve koji su navedeni u zakonodavstvu prve razine, dakle tu su i provedbene mjere, one moraju biti kalibrirane i pružiti odgovarajuću pravnu sigurnost. Od strane komisije glavna pitanja vezana uz tehničke standarde na koje obraćamo veliku pažnju. Obraćamo veliku pažnju na sve, ali o čemu razgovaramo vezano je uz transparentnost, diskriminujući pristup tržištima, dakle kontrolu tržišta, algoritamsko trgovanje, limit pozicije i tako dalje. Ovo je u skladu sa zahtjevima prve e, razine, ali također se treba usporediti sa širim e, ciljevima i ispunjavanja agenda o rastu i radnim mjestima te direktive o tržištima novca. Želi se ojačati rast, pojačati zaštita ulagača i promovirati financijska stabilnost. Zato MIFID 2 i MIFIR putem ovim, putem provedenih. provedbenih mjera trebaju učiniti tržišta učinkovitijima, vratiti povjerenje ulagača i osigurati, osigurati se u visok integritet njihov, njegovih dionika. Ocjenjujemo da ESMA naporno radi kako bi postigla ovaj sporazum, dakle uspičamo se ove ciljeve, ali sporazum još nisu ovdje, dakle u odbor supervizora će o tom odlučivati na jesen. Također, što je rekao gospodin Major, kada je riječ o reviziji, ovi tekstovi se sada nalaze na analizi kod pravne službi komisije. Mi se bavimo kvalitetom pravnih nacrta, ne njihovom suštinom, kao što je rekao gospodin Major, kada je riječ o sadržaju, još uvijek smo se tim još nije pozabavila, Europska komisija će imati pravo podržati i izmijeniti tehničke standarde nakon što ESMA podastre dokumenta dakle to je politička odluka i ona se ne donosi u trenutnoj fazi pravne analize. Također želim podržati ESMA kada je riječ o rješenju koje je pronađeno u vezi sa zahtjevom parlamenta da ima pristup nacrtu tehničkih standarda. Podržavamo odluku ESME kada je riječ o pravnom okviru unutar koje ESMA radi, a to je za nju određena uredba koja sadrži propise odnosno odredbe koje se tiču njezine neovisnosti. To je sve od mene. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. Hvala komisiji. E, pa se cilj da se dođe do rasta a u skladu sa postojećim pravnim propisima. fully assured and now I give the floor to Markus Ferber. Dam riječ Markusu Ferberu. Hvala vam. Prije svega hvala Stevenu Međuru i gospođi Fabregas na njihovim izlaganjima. Međutim, niz primjetbi, niz komentara, ovo već treći put da se nalazimo i raspravljamo o, na, i raspravljamo, odnosno održavamo nadzor na delegiranim aktima provedbenim mjerama vezano uz MIFI. Morat ćemo još pričekati dok ne dobijemo pravi, opipljivi tekst gdje se bavimo pravnim bazama, ali bavimo se time kako surađujemo jedni s drugim, e, Zadnja verzija teksta koju smo primili datira iz prosinca prošle godine i od tada je prošlo dosta vremena. Prije, nekog, prije nekoliko dana dobili smo dokument od 27 stranica. Dakle, dokument, na dokument sadrži 54 stranice, nekoliko dodataka, dobivamo tako tek određene dijelove dokumenta. Ako nas čeka dokument od 1600 stranica, mi dobivamo tek komadiće, to za nas otežava posao. Mislim da se to mora istaknuti i zato ti hvala Steven, na tvom na tvojim jasnim današnjim izjavama, o tome smo razgovarali u više navrata, dakle govorimo o regulatornim tehničkim standardima, o njihovoj reviziji i mora se pritom slijediti odgovarajući postupak Imamo dakle i neke podatke na vašoj web stranici, mogućnost za pitanja i odgovore. Mi ćemo pratiti izbliza kako se razvija ovaj dokument i imam nekoliko pitanja. Kao prvo istaknuo si limit pozicije. Ja nis, ne zagovaram ovako širok prostor kada je riječ o ovim limitima. Govorimo od, vidite se 10 do 40 e, posto. Ovaj zadnji prijedlog e, spominje datume dospjeća. Dakle, da je više prostora nelikvidnim tipovima ugovora. Ne znam da li je se time problem rješava. 25 plus i minus 14 posto je teško postići zato što tu stalno prisutan svojevrstan rizik. Tu se možemo suočiti sa najgorim mogućim scenarijem, a to je da nećemo biti u mogućnosti dakle osigurati sredstva. To bi mogao biti izvor problema. Ja se u tom smislu ne slažem s tvojim pristupom. To bi mogla biti i svojevrsna praznina u ovim propisima što ako dobiješ isti proizvod na različitim tržišcima, razne zemlje članice trguju istim proizvodom na raznim mjestima, hoćeš li moći pokriti sve pravne osnove i to će u suprotnosti ići protiv onoga što želimo postići. Znamo da se trguje sa raznim tvrtkama, sa njihovim tvrtkama kćerima i to može biti način da se izbjegnu propisi kako se dakle osigurati da esmina definicija postigne odgovarajući gospodarski učinak, a da se ne izbjegnu propisi. To je jedna od e, zabrinutosti koja ovdje postoji u parlamentu i zato ćemo izva pratiti kako stvari napreduju jer nismo sasvim e, zadovoljni. Potom je tko, kome, pitanje kome je potrebna dozvola MIFID, tko, kome ne. Imamo pravila vezana uz e, burze, trgovinske platforme, potpadaju li one pod MIFID ili ne, što je sa odvojenim e, sektorima, to je srž pitanja. I postoje izuzeća, bilo bi dobro da nam objasniš kada se izuzeća primjenjuju, a kada ne. Esma je predložila 5% dionica, već smo o tome raspravljali. Možeš li nam dati neke konkretne brojke vezane uz ovaj novi sustav? Postoji li neka vrsta testa koji se sastoji u dva dijela koji će obuhvatiti špekulativne aktivnosti? Kada je riječ o poslovanju tvrtke. Možeš li to izmijeniti u sustavu zato što se dosta razlikuje od originalnog prijedloga, jesi li uzeo ove vrijednosti o kojima smo govorili i sam se pitam koliko je to kompatibilno sa ovom prvom razinom zakonodavstva. Govorimo o trgovinskim djelatnostima, da se ne uzimaju u obzir druge djelatnosti, aktivnosti aktera, nemamo podatke o veličini tržišta, o odjelu dionica, to je nešto što se, mo se lako može provjeriti. Dakle, kako ćemo se s tim pozabaviti unutar MIFIDA 2? Potom uloga likvidnosti. Ovo pozdravljam zato što su se unatrag e, nekog mjeseci stvari poprilično promijenile. Mijenjaju se stvari na tržištu i to je dobar pristup, ali postavlja se pitanje ukoliko zauzmemo ovaj dinamični pristup, postavlja se pitanje kako ste testirali tržište. Ono su, jeste li utvrdili koji je najbolji pristup, odnosno koji je pristup koji, kojim se postiže najmanja stopa pogrešaka. Postoji naime rizik da će se neki instrumenti smatrati likvidima i u slučaju kada to nisu. Kako ste dakle izradili ove limite? Potom dolazim do kraja, dakle, pitanje pristupa, odnosno povezivanju, međusobno povezivanju sličnih derivata, postoje li neki parametri, postoji rizik po tržište, to je nedorečeno. Dakle, povezivanje sličnih e, ugovora, postoje izuzeci na razini jedan u sustavu CCP-a. Ja vidim da je ovaj pristup e, preširoki, jednostavno se ne ispunjavaju uvjeti iz jedan vezani uz ove financijske instrumente. Dakle, ne mogu iz vašeg dokumenta e, shvatiti što će se dogoditi u slučaju nekompatibilnosti kada je u pitanju trgovina. Što će se dogoditi sa tokovima CCP-a, kako izbjeći te rizike, možete li nam tu dati neka objašnjenja i konačno sustav sustav trošarina mora imati jednake standarde, razine su već e, utvrđene. Imali smo neke sugestije kako to izvesti na razini broj 1, dakle minimalne razine bi trebalo utvrditi na pojedinačnoj osnovi. Može tako dakle doći i do promjena u odnosu na sate trgovine vi ste nam, od prosinca niste unijeli nikakve izmjene, to ste i sami rekli. Mali smo do velik feedback, čuli smo da ovaj pristup nije moguće jednako primijeniti na sve trgovinske platforme, da se ovo ne može koristiti na malim burzama u slučaju hibridne trgovine unutar Europske unije i postoje teškoće kod provedbe ovog pristupa, dakle što, rad, što učiniti u slučaju malog opsega trgovine, tu su prisutne dodatne teškoće. Jeste li uzeli u obzir ovaj feedback kada smo se konzultirali sa dionicima? Thank you for your small Hvala vam na vašim malim pitanjima. Analiz Hvala vam predsjedavajući. Ja bih htjela zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima iz Sjene na, njihovoj suradnji kao i predstavnicima ESME i komisije što su danas e, došli. Raspravljamo o u i MISIR-u. Ja ću se koncentrirati na dva glavna područja ove vezi s kojima imam pitanja. Neće vas e, iznenaditi. Dakle, derivati te transparentnost. Prije svega dospjeće derivata, kao što je izvjestitelj sam rekao, jedan od većih uspjeha MIFID-a 2. Ispravo mi je rekao da je cilj direktive bilo dokinuti skandalozno špekulativno trgovanje derivatima koji su vezani uz e, osnovne robe. ESMA je htjela tu zadati granicu od 25% i potom dozvoliti da nacionalni regulatori pomaknu te granice gore ili dole, dakle za 15%. I tako kako gospodin e, Major je uzeo u obzir te tu zabrinutost, stali, ja sam i dalje zabrinuta, bez obzira na njegove riječi. Hvala vam što ste se time pozabavili danas. Čuli smo da je ESMA istaknula zašto je ta granica 25% zadana, to zato što su tu uzete u obzir e, mišljenje regulatornih tijela, ali kao što znate, Agencija za tržišni nadzor je istaknula da granica od 25% daleko iznad prihoda koji već danas vrijede. Dakle, ukoliko bi se išlo iznad tog limita, onda bismo povećavali sve postojeće limite i to za 500% i CFTC je istaknuo da je situacija na američkim e, burzama pokazuje velike razlike između ovih e, indeksa vezane primjerice uz bakar. ESMA u prošlosti e, isticala da vjeruje ovim nacionalnim regulatorima kada se radi o smanjivanju ovih e, granica, naročito kada je riječ o likvidnim ugovorima, ali prošlog tjedna smo dobili prvo javno izvješće vezano uz limit pozicije u Francuskoj za glavne ugovore vezane uz pšenicu. Francuski regulator je stavio granicu 38%. To je već vrlo blizu gornje granice koju ESMA, e, ESMA predlaže za nelikvidne ugovore. Bez obzira na ono što gospodin Major kaže, ja i dalje vjerujem da bi bilo više smisla da ESMA smanje u granicu za 10% i da dozvoli da se da nacionalni regulatori podignu tu granicu samo kada postoje slučaj da će prag od 10% naštetiti likvidnosti. Osim toga, htjela bih da se tu dodaju novi, mm, novi kriteriji vezani za e, razinu broj jedan i kada se određuju granice. To bi bilo onda, tada bi nacionalnim regulatorima bilo jasnije na koji način odrediti ove niže pozicije. MIFID 2 tu također uključuje testove kojima se analizira trgovina derivatima. I vjerojatno zato želim biti jasna, ne govorimo o aktivnostima hedginga, govorimo o čistim špekulacijama na financijskim tržištima. Hedging je ovdje isključen kad riječ o ovim aktivnostima. I jesmin privatni prijedlog bi se možda mogao promijeniti na način da se podignu ovi pragovi, te vas želim pitati kakve dokaze ESMA ima za neke moguće promjene koje bi s njihove strane bile potrebne i koje su procjene broju tvrtke koje bi se registrirale pod prvotnim prijedlogom i koje bi se, koliko bi se registriralo pod ovim novim pravilima. Potom želim nešto reći o jednom kontroverznom sektoru, to su to je pitanje obveznica, znam da je smo radila sa dionicima kako bi došla do e, ozbiljnijeg sustava klasifikacije, nešto ste danas o tome rekli, ali postoje različita mišljenja o tome treba li imati pristup instrument po instrument ili nešto širi pristup. I ovom pitanju se slažem se sa zastupnikom Farberom i pristup instrument po instrument bi imao više smisla jer bi se u suprotnosti propisi trebali stalno rekalibrirati, baviti se novo izdanim obveznicama i to bi stavilo dodati teret na nacionalne regulatore da kako, kao što je već rečeno, naš sustav mora biti učinkovit i predvidljiv. Zato bih htjela da nam Esma kaže misle li je li moguće postići ovu preciznost bez stvaranja dodatne administracije te reći nam kada će o tom pitanju postići konačnu odluku, jer je to nešto za što se svi zanimamo. Osim toga već smo govorili o paketu vezanim za transakcije, mislim da se o tome treba drugačije odlučiti, tu ne smijemo stvoriti prazninu, zato što bi investitor tu mogao dodati likvidni instrument likvidnom instrumentu i onda bi mogao biti izuzeti iz režima transparentnosti. Namjera mi fida 2 je bila da se uvede više transparentnosti na tržište kapitala i uvijek ćemo morati raditi ustupke između likvidnosti i transparentnosti. Ovo tržištem obveznica u trenutnom e, stanju i sa uzimanjem u obzir e, monetarne unije, moja poruka je ESMA da dok prolaze, analiziraju ovu složenu situaciju da bi uvijek trebali naginjati ka više transparentnosti umjesto ka manje. Hvala vam. Moram reći da u potpunosti dijelim ova pitanja o rezoniranju iz tako velikog povećanja pragova kada govorimo o robi. Case Hvala vam i ja ću se na maleni broj područja. Kao što su prethodni govornici spomenuli, nije iznenađenje, s obzirom na protekle razmine s ESMom i komisijom, što se tiče ETS-a, da je pitanje likvidnosti obveznica na vrhu naših programa, jer ova pitanja do sada nisu rješena. Od protekle stajališta Josko je počeo raditi na e, što se tiče situacije na tržištu obveznica i Engleska banka se uključila u to, a SAD, odnosno regulatori, su izrazili zabrinutost što se tiče na smanjenje likvidnosti. Dakle, jasno je došlo do groznog pada likvidnosti na tržištu obveznica i to je bilo prije provedbe MIFID, MIFID-a logično da nas brinu pravila o transparentnosti na tržištu obveznica, ako je to glavni način financiranja vlada i poduzeća. Drago mi je bilo dobiti dokumente eh, ESME, što je stomena Markus Ferber, i gdje kaže da nastavljate evaluirati različite pristupe, takozvani kofirki i Međutim, brine me da kroz mnoge mjesece e, napornog rada, možda ste izgubili iz vida ono što su od vas doista e, zatražili su zakonodavci. Dakle, kao podsjednik, članak 2.1.17a MIFIRA definira kriterije za likvidno tržište, a definicija je bila da su spremna ili spremne i voljne kupce i prodavače e, na neprekidnoj osnovi. Dakle, zatražilo se da se koristi ta definicija za transparentnost u trgovini. Zbog toga me brine komentar koji kaže da napredak prednost kofija pristupa bi e, mogla biti uzeta u obzir čak i ako se likvidnost promijeni kroz određeno vrijeme. Dakle, što se mene tiče, želim biti jasna, testiranjem druge razine pobrinulo bi se za to da kada dolazi do fluktuacija likvidnosti, što je trenutno slučaj, da režim koji bude odabran bude dovoljno fleksibilan da to prepozna. A ukoliko niti kofija niti ibija to ne mogu učiniti, predložilo bi da se razmotre neke nove opcije. Dakle, pitala sam određene dionike da mi kažu kako bi učinak bio na određena državna tržišta obveznica kada bi se trenutni pragovi koristili i brine me što smo barem spomenuli dvije obveznice državne van eurozone i dvije unutar i nisam bila zadovoljna s time što niti jedna od tih kada se primijeni prag od 2 milijarde nam zapravo ne bi dala zadovoljavajući odgovor portugalsko tržište državnih obveznica, ako promijenite prag od 2 milijarde, sve fiksne obveznice zapravo je bila likvidne. Zbog toga mi se čini izazovnim kako bi to uopće moglo funkcionirati. Čak i da se prag podigne na 5 milijardi, tu bi svega 20 ili koliko posto obveznica e, ispalo nelikvidnim, a to za mene još uvijek nije dovoljno profinjen pristup da dobijemo pravo stanje stvari što se tiče likvidnosti. Postoje način da se podese ovi pragovi, ali nadam se da će se nakon ljeta moći ponuditi bolji učinkoviti režim transparentnosti s obzirom da trenutne mjere za određivanje likvidnosti su pere grubi instrument. Dakle, malen broj obveznica se pokazuje da je vrlo likvidan, a čak ako to manje od 20%, to je prihvatljivije meni i drugima i u skladu sa razinom prvom, nego e, veći broj e, tržišta koje bi se mogalo razmatrati. Što se tiče manje kontroverznih tema, slažem se sa komentarima Alda što se tiče e, trgovine u paketima i potičem pravne službe da pronađu način da se izbjegnu neželjene posljedice neuzimanja toga u obzir. Spomenula bih i e, tržišne sporazume i <clears throat> one koje postoji i one do koje će tek doći i jezmo bih potaknuo da razmotri 1.1.4 e, uvodnu odredbu MIFID-a koji kaže da ništa u direktivi ne bi trebalo zahtijevati da nadležna tijela razmatraju sadržaj pismenog sporazuma između reguliranog tržišta i investicijskog poduzeća koja sudjeluje na tržištu. Iz stoga je jasno da nismo planirali da ovi tržišni sporazum budu previše preskriptivni, a kada definiramo izuzetne okolnosti u kojima se firme mogu povući s tržišta, trebali smo staviti naglasak na 17. članak teksta razine 1 koji se poziva na sposobnost poduzeća da zadrži prakse e, upravljanja rizikom. Dakle, ne možemo tražiti poduzeće da ostane na tržištu ako je njihova vlastita kontrola rizika bude prekršena. Ispomenula bih još samo eh, RTS što se tiče eh, podataka. Znam da ne žele svi konsolidirane eh, programe na tržištu, ali ja to želim jer je na korist svim ulagačima i žao mi je što mogu vidjeti da standardi kojima se sada bavimo zapravo tvrde da trgovinske lokacije moraju ponuditi zatražene podatke samo što njih zatraži, što se ne čini da ide da poštuje e, članke Mifida prema kojima bi se takvi podaci trebali stavljati na raspolaganje e, javnosti. Ako kažemo da je to raspoloživo na zahtjev, to bi vjerojatno bio zahtjev od strane države, a na u tekstu se pokazuje da u prošlosti nismo uspjevali e, ispuniti ovakve zahtjeve. Ako ne možemo e, razdvojiti podatke u dovoljno mm, iznijensiranom obliku i da ako to ne bude stavljeno na raspolaganje javnosti, nije mi jasno kako ćemo stvoriti ište drugo nego iste probleme koje već imamo. Dakle, rado bih da se procese provede koji će biti dovoljno dobri da bude moguće stavljeno na raspolaganje konsolidiranih tekstova u Europi. Zahvaljujem Kora van Lovenhausen. Uh, I also would uh, like to welcome uh, the opportunity to once again discuss some of my main concerns. Spravila bih još jednom neke brige koje se tiču mifida 2. Zahvaljujem ESMI, komisiji i cijelim timovima na njihovom prisutstvu i svom trudu koji su uložili u ovo. Sve opaske bih usredotočila na režim transparentnosti za instrumente e, koje su non-equity naravi. Podržavam veću transparentnost za non-equity tržišta, takva transparentnost je nužna, ali mora biti provedena na način koji neće stvoriti opasnosti koje bi mogli dovesti do e, nedostatka likvidnosti. Ako želimo da tržišta kapitala e, rastu, mislim da je najbolje biti oprezan i uvesti dodatnu transparentnost, osobito što se tiče pretrgovinske naravi. Prije svega nužan je mehanizam za određivanje likvidnosti instrumenta koji je što je precizniji moguć, i pozdravljam e, smjer kojim se kreće ESMA što se tiče bolje kalibracije određivanja likvidnih i nelikvidnih instrumenata. Za obveznice i e, Kofija i IBIA predstavljaju znatna poboljšanja što se tiče preciznosti u određivanju e, proglašavanja obveznica kao likvidnim ili nelikvidnima. Najbolje bi bilo zapravo to testirati i ispraviti bilo kakve moguće greške prije nego što to primijenimo u stvarnosti, ali naravno to nije izvedivo, tako da se moramo odlučiti za pristup koji je što je precizniji moguć i koji uključuje sposobnosti dodatnog testiranja i periodičnih podešenja. A, IBIA pristup je onaj pristup koji nam se e, više sviđa, da god se temelji na preciznim kriterijima za početne izračune i periodičnim i učestalnim e, ponovnim e, proračunavanjima, osobito kada govorimo o obveznicama poduzeća sa kraćim e, razdobljima likvidnosti. To je vrlo važno kako bi se izbjeglo e, lažne pozitivne rezultate. Za derivate zagovaram precizniji pristup, i pozdravljam jednu precizniju strukturu koja će se temeljiti na podrazredima sa dodatnim zahtjevima što se tiče svakodnevnog broja trgovina i svakodnevnih e, nominalnih iznosa. Za određene e, klase i neke kametne instrumente i dalje smo zabrinuti što se tiče pragova postavljenih za te kriterije. I nadalje, pristup predostrožnosti može e, biti upotrebljen e, iako se dosadašnji podaci ne mogu temeljiti samo na regulatornim podacima. Dakle, prva odgovarajuća tiče možemo na ovaj način tek dati 2018. što stvara određenu opasnost za prvu godinu režima. Dakle, mi više za konzervativniji pristup tijekom prve godine, što se tiče odricatelja odgovornosti za predtrgovinske e, sporazume. Još imam neka pitanja koja se tiču transparentnosti. Smatramo da bi ova transparentnost e, trebala se sastojati sastojati, temeljiti na temelju cijena u trenutku izvršenja. I rado bih čula stave EZME za transparentnost u ovakvim sistemima. I konačno što se tiče transakcija u paketima, o čemu smo već raspravljali, veznost pravne e, prepreke, ja bih podržala pokuša da se nadiđe nesposobnost bavljenja ovakvim transakcijama u paketima zasebno, ukoliko je tako nešto naravno nužno i ukoliko je pravno moguće. Za kraj par kratkih komentara što se tiče još jedne važne teme, a to je e, robni derivati. Što se tiče pomoćnih e, poslovnih izuzeća, ja sam za podešenje ili nijansiraniji pristup tržišnom testiranju, osobito što se tiče industrija koji imaju vrlo malan broj dionika. Što se tiče limit pozicija, podržavam striktni prag kako bi se sprečilo da sudionici u, ugovorima e, ne budu odvraćeni od provođenja transakcija. Hvala. Zahvaljujem Fabio Masi. Hvala. Kad god provodimo ovako neko kvalitetno vrijeme s ezmom, čini mi se da smo, da ponavljamo određene stvari, tako da mi je žao ukoliko zvučim kao ploča koja se ponavlja. No, to vjerojatno ima veze s nekim radnim metodama koje su upitne, a koje ezma koristi. I dalje me brine trenutni prijedlog ezme što se tiče robnih derivata. Mnogi zastupnici su krivi, kritizirali to, ali ta briga nije dovoljno odražena u predlozima ESME. A zapravo su pravila postajala sve opuštenija i mislim da razmjer u kojem su se razvodnili standardi u mifid je doista razlog za brigu. Što se tiče režima limita pozicija, EZ, predlozi ESME ne poštuje obveze razine 1, temeljne iznosi su 25%, e, što se tiče pragova koje predlažu nacionalno nadležna tijela, plus minus 15%, što zapravo neće sprečiti narušenje tržišta. ESMI i dalje tvrdi da su nužna široka ograničenja za nelikvidna tržišta, to je upitno. Podaci za SDA pokazuju da ograničenja za većinu roba su ispod 15%, i umjesto toga da slušamo one e, koji traže razumne režime, ESMA predlaže e, promjenu stavišta gdje je, se otvara veća mogućnost spekulacije na tržištima. A uz to, kada trgovci stupaju na tržište, e, zapravo dovodi zapravo što se tiče nelikvidnih ugovora, e, želimo se složiti sa načalnim pristupom, ali prag ne odgovara svrsi e, i smatramo da bi trebalo pokušati dobiti dosljedne rezultate na svim tržištima. I klauzule za gospodarske, e, gospodarske ekvivalentne ugovore i također nisu dostatne još uvijek tražimo neke promjene trenutnog prijedloga. Što se tiče testa pomoćnih aktivnosti, i dalje ima previše praznina. Dakle, ukoliko više od 50% trgovine je spekulativno, a neće se obrađivati e, trgovina unutar Mifida, ali moguće je da se do 50% pragova za određenu robu također izuzme iz mifida. Što se tiče spekulativnog e, trgovanja, time se e, također bavimo u ovim odredbama i nadam se da naši ratli za brigu neće se ponavljati u budućnosti. Hvala. Sven Hvala lijepa. Kao prvo želim se osvrnuti na komentare Stevena Majora i komisije kao i nekih kolega vezano uz e, našu suradnju. Standardi iz MIFI da su izuzetno važni i to je ono što je u središtu naše pozornosti. Međutim, ovdje se također bavimo i pitanjima dakle kako urediti odnose između našeg odbora i komisije. Prvo jedna pozitivna vijest, ovdje imamo nacrt teksta, dakle možemo se očitovati na njega dok se pregovaralo o BRD-u EBA je već usuglasila nacrt teksta, tako da smo mi održali raspravu nakon što je EBA već donijela konačnu odluku Ovdje smo u jednoj ranijoj fazi postupka. To je za nas važno. S druge strane, čini mi se još uvijek neprihvatljivim da iznosimo komentare, a ne dobivamo nove informacije nakon prvog nacrta standarda. Od tad je bilo izmjena, sada je došlo i do pokretanja postupka pravnog preispitivanja i mi ne možemo dobiti ažuriranu verziju teksta dok države članice koje su putem svojih e, nadležnih tijela članice ESME imaju mogućnost da dođu do teksta i čak se taj e, tekst kasnije je procurio do nekih interesnih skupina i ja sada moram e, kontaktirati te interesne skupine kako bi došao do nacrta teksta. Mislim da to nije častan način postupanja prema parlamentu i mislim da nije dovoljno pozivati se na načela e, kao opravdanje za ovako e, neravnopravno postupanje prema parlamentu. Mislim da bi bilo u redu da ovaj parlament može doći do nacrta teksta u bilo kojoj fazi. To se ne odnosi samo na ESMU, nego na sve tri agencije. Isto vrijedi i za komisiju, da se vratimo na pitanje demokratskih načela, jer u protivnom e, je situacija, dolazimo do jedne absurdne situacije. To bi bila e, moja prva napomena. Ovaj parlament uistinu ima dovoljno snage da se čuje njegov glas i da u zakonodavnom postupku dobijemo pristup dokumentima kako bismo mogli odraditi svoj dio posla. A što se tiče konkretnih e, pravila, što se tiče sustava tick size, mislim da smo zadovoljni tim sustavom, ali nam nije baš jasno zašto nefinancijski instrumenti nisu obuhvaćeni. Zanima nas također koje je obrazloženje za posebni e, režim za ETFS. E, nije nam potpuno jasno kako će to funkcionirati u ovom sustavu. Ako imovine imovina, odnosno ako sigurnosni vrijednosni papiri koji to pokrivaju, ako su neki više, a neki manje likvidni, pitanje je koji se onda standardi primjenjuju za AITF u cjelini. E, prošli put smo se susložili da postoji e, problem e, kod jednakih pravila e, u nekim područjima s obzirom da nema, s obzirom na izostanak e, razine broj 1. Dakle, kako izbjeći nejednako postupanje. Što se tiče robe, mislim da je mnogo toga već rečeno. Prije svega mi nismo uvjereni ovim e, promjenom pristupa u, znači za isporuku i da to može dovesti do inflacije pozicijskog limita, e, što je e, viša pozicijski limit. Može li ESMA točno objasniti koji je razlog za tu izmjenu? Osim toga, e, raspon sa dakle referentnom granicom koja je spomenuta je se parlament već prije smatrao preširokim. Dakle, zapravo sa ovim e, parametrom e, opskrbe, mm, isporuke, e, ESMA mijenja situaciju u odnosu na situaciju u 12. mjesecu gdje je prag bio drugačije iskazan. Dakle, činilo se da je taj sustav adekvatan E, lijepo bih molio da mi se objasni na koji način ste izmijenili sustav nakon što ste promijenili te metričke. Dakle, mi smatramo da su granice za e, mjesec e, s kratkim dospjećem previsoke, suprotno tvrdni ESME, sustavu SAD-u koji je stroži od ovog predviđenog sustava, ne samo da se primjenjuje na najlikvidnije ugovore, nego i na širok raspon ugovora. U SAD-u ovih prago 25% je iskazan u e, isporuci i to je najviša granica u mjesecu osim umjesto referentne granice. Mi također smatramo da za potrebe uspore, usporedivosti e, mora postojati jedan harmonizirani e, harmonizirana definicija takvih isporuka Budući da će e, države članice imati različite granice za isti tip ugovora. Ekonomski gledano, ekonomski, e, mi smatramo da bi se trebao primjenjivati jedan drugačiji test koji bi bio učinkovitiji, a to znači da je ugovor ekvivalentan ako se može smatrati kao hedge. Može li ESMA objasniti zašto e, ova opcija nije bila uzeta u razmatranje? Što se tiče jedinstvenog pula za pool of open interest. Što to točno znači? Mi smo zatražili da ESME da nam da dokaze koji bi podržali ovaj sustav za e, promptni mjesec, premda je bilo činjenica koje su išle u koje su bile dakle išle u prilog toj tezi, mi nismo dobili takve dokumente. Možemo li to dobiti na uvid? Mi smatramo da bi jesma trebala imati mnogo detaljnije smjernice vezano s to kako nadležna tijela trebaju uzeti u obzir činjenice e, koje su navedene u metodologiji izračunu limita. ESMA nije razradila tu temu, možemo li dobiti od ESME daljnje naznake vezano uz ovo područje? Hvala lijepa i nadam se da ESMA i komisija shvaćaju da ovo nije problem e, kod kojega ne mogu svi dionici biti zadovoljni. Za široku javnost ovo je vrlo bitno pitanje bitno je znati hoće li institucije dokinuti namjeru zakonodavca e, putem e, sitnog tiska, onoga što je pisano sitnim tiskom. I isto tako, hoće li to utjecati na odluke Europske unije jedinstvenom tržištu. Ni, e, do sada nije bilo još jedno pitanje koje je pokrenulo tako širok interes u javnosti e, u financijskom sektoru, čak i kod čak niti pitanje banaka. Dakle, premda vas ovi e, ljudi vam ne dolaze u posjet Parizu, morate imati na umu da postoji e, pitanje koje je od interesa za širu javnost. Hvala lijepa Sven. I sada ću zamoliti da nam Esma kratko odgovori. Ja sam ovdje izvjestite za MIFID, e, pa bih rado čuo jedan duži odgovor, međutim s obzirom da sam predsjednik imamo još jedno važno pitanje, ipak moram zatražiti kratak odgovor. Evo Steven, vi ćete sami pronaći pravu mjeru. Ja ću pokušati da postaviti ravnotežu, iako to nije lako jer je bilo dosta komentara i sugestija vezano uz e, naš rad na drugoj razini. E, ja ću krenuti i onda ću obrati riječ Rodrigu. Na početku želim još jedanput naglasiti da nam je iznimno dragocijeno vaše mišljenje vezano uz propise druge razine i to ćemo prenijeti nadzornom odboru što ćemo uzeti u obzir u daljnjem radu i donošenju konačne odluke u rujnu. Kao prvo, htio bih nešto reći e, vezano s test za dopunske aktivnosti, kako to da nismo koristili kapitalnu bazu. Kod korištenja kapitala kao pokazatelja za opseg neke aktivnosti postoji problem, zato što kapital nije nužno vezan uz neku djelatnost unutar tvrtke i zato nam se e, taj način ispitivanja učinio neadekvatnim jer nije vezano s konkretne aktivnosti. Zato to više ne koristimo. Mislim da je to konzistentno sa propisima prve razine gdje stoji da se kapital može koristiti kao pokazatelj. Drugi razlog zbog kojeg smo išli u izmjene E, postotaka i zato što smo dobili kvalitetnije podatke o tome kako će izgledati naš prijedlog e, u praksi, e, koliko će tvrtki biti obuhvaćeno tim probnim ispitivanjem i koliko njih bi trebalo ishoditi licence i zato smo korigirali postotak. I u tom, u tim, u tome smo uzeli u obzir koncentraciju tržišta koja je negdje veća, negdje drugdje, negdje manja, ovisno o industriji. I na nekim tržištima postoji velik broj sudionika, a na drugima mnogo manje. Što se tiče kofija i isto tako ibija, e, mi o tome još razgovaramo u nadzornom odboru. Obje opcije e, su još uvijek moguće i vidjet će se kako će se klasificirati dionice, obveznice, e, dakle koliko će biti potrebno resursa regulatornim tijelima da to odrade jer resursi jesu ograničeni. Mi smo jasno čuli vaše, vašu zabrinutost zbog toga da tekst mora biti e, točan i da se obuhvate oni za koje je namijenjen, tako da mislim da bi IBIA pristup mogao biti dobar, međutim e, treba nam jedan e, širi raspon kriterija koje trebamo uzeti u obzir. Isto tako neki dionici su ukazali na važnost održavanja stabilnosti sustava, jer ako imamo ovaj sustav IBIA, to će se mijenjati e, vrlo često, svaka tri mjeseca, će se morati davati ocjena likvidnosti. Općenito, bez obzira na test, e, broj obveznica koje će biti predmet, e, odnosno koje će se moći deklarirati likvidnima je relativno umiren u odnosu na 50 tisuća. Dakle, mi mislimo da je u Europskoj uniji da je ukupni opseg 50 tisuća obveznica, a naš test će obuhvatiti 2 do 3 tisuće obveznica, odnosno te će biti proglašene likvidnima. Mi smatramo da bi neke obveznice morale biti deklarirane likvidnima, e, naravno pod uvjetom da se uvjet, ispune uvjeti transparentnosti, jer opći cilj je mifid da je povećati stupan transparentnosti na tržištu obveznicama, tako da se mi bavimo pitanjem likvidnosti tržišta, da kako potrebna je transparentnost i očekuje se da će to unaprijediti funkcioniranje tržišta, međutim to ne smije dovesti do pada likvidnosti na tržištu. Što se tiče limita opozicija, da, mi ćemo sigurno uzeti obzir vaše komentare i u ovom području. Mogu samo reći da e, ćemo morati razmotriti raspon i revidirat ćemo i analizirati je li e, ovaj raspon koji sada imamo adekvatan, međutim ne trebamo se uspoređivati sa SAD-om. Naši podaci kažu da ima oko 30 ugovora koji su predmet e, limit pozicija u SAD-u, dok je u Europskoj uniji, kao što je opisano propisima prve razine, bit će ih više od tisuću, čak nekoliko tisuća instrumenta koji će zapravo biti pasti pod, potpasti pod ta pravila o limit poziciji, tako da će biti mnogo više raz, e, instrumenta koji će morati zadovoljiti te uvjete i postoje velike razlike među takvim, među tim e, različitim vrstama ugovora. U konačnici će odluku donijeti države članice, no mi ćemo iskoristiti svoje ovlasti i daćemo svoje mišljenje kako bi e, smo se pobrinuli da postoji konzistentnost. No, u svakom slučaju mi moramo vidjeti je li naša kalibracija adekvatna. E, ja ću to e, vidjeti na, sa odborom. Što se tiče trgovine paketima, mi smo e, se složili da se može riješiti pitanje nakon trgovine za te pakete, ali što se tiče transparentnosti prije samih transakcija. E, mi moramo pokušati pronaći rješenje, još uvijek sagledavamo situaciju iz pravne perspektive, moramo vidjeti koje su naše nadležnosti u tom području, ali smo svjesni tog problema i znamo da želite imati jedan e, sustav koji će biti posebno razrađen za to područje, no e, kao što sam rekao, postavlja se pitanje naše nadležnosti. Što se tiče podataka i činjenice da mora postojati zahtjev, ovaj zahtjev se tiče bilo kakvog zahtjeva. To ne mora biti zahtjev koji dolazi od regulatornog tijela ili nacionalnog nadležnog tijela. Bilo koji ulagač eh, u slučaju da želi da se to segregira, eh, mora njegov zahtjev biti ispunjen što se tiče isto tako pitanja postupka, mi pokušavamo uvesti što veću transparentnost u svoj rad. Mi smo objavili više od 1500 stranica e, konsultacijskih dokumenata, kao što rekao predsjedavajući. E, također smo dobili mnogo očitovanja dionika. E, do današnjeg dana održano je šest sastanka sa pregovaračkim timom i ekonom, a osim toga smo imali i velik broj bilateralnih susreta sa e, nekim od vas. E, što se tiče informiranja o samim tehničkim standardima, želim objasniti da mi postupamo na sljedeći način, to je sukladno uredbi važećim uredbama. Mi vam želimo pružiti informacije. E, vidjet ćete sami kako je pitanje e, donošenja tehničkih standarda uređeno u uredbi. Dakle, mislim da je ovo ispravan način postupanja. Dakle, što se tiče tehničkih standarda, ove verzije koje su objavljene u prosincu i siječnju su dogovorene na nadzornom odboru. Trenutno ne postoji neka nova verzija tehničkih standarda oko koje se nadzorni odbor složio. Dakle, mi smo učinili, e, mi smo to objavili što smo prije mogli i mi vam sada dajemo uvid u to u kojem smjeru se odvija rasprava u okviru nadzornog odbora. Gospodine Bonaventura, vi želite nešto dodati? Da, samo kratko vezano uz nekoliko pitanja, a i mislim da je ovo vrlo opsežno pa možda možemo i neke stvari bilateralno riješiti. Tick sizes. Pitanje je li to problematično za manja mjesta trgovanja. Mi smo to ograničili na dionice i ETDS koji su najlikvidniji. Dakle, mjesta trgovanja već imaju neke takozvane tick sizes. Bilo je još jedno pitanje o o sporazumima e, postavljeno je pitanje da li to treba proknjižiti. Dakle, mi ne predviđamo da nadležna tijela to odobravaju, niti tražimo od trgovačkih društva da ugroze vlastito knjige. E, u slučaju kraha na tržištu, dakle ne postoji nikakva obveza, barem e, kako sada stvari stoje. Zatim još jedno pitanje o sustavu tick size. Gospodin Gigold je pitao kako to da nismo išli dalje od e, dionica od vlasničkog kapitala. Kao što znate, e, u propisima prve razine upotrebljava se riječ made. dakle moguće je da će se to učiniti. E, mi imamo vrlo velik paket e, koji pred nama, međutim razina elektroničkog trgovanja u nefinancijskim instrumentima još uvijek je mnogo manjeg opsega nego kod financijskih instrumenta, tako da je manja potreba za sustavom tick size. Međutim, u odgovoru na prve javne konzultacije mi smo rekli da razmatramo mogućnost da to razradimo u drugoj fazi. Što se tiče pitanja o e, dakle o definiciji pojma deliverable supply, mi radimo na tome kako ne bi bilo nekakvih razlika među državama članicama, a kada se radi o istim e, ugovorima, o derivatima. Hvala gospodine Bonaventura. Želi li komisija nešto dodati? A, vi ste vrlo pristojni. Dobro, onda jesen, nakon ljetne stanke, kada dobijemo delegirane akte i regulatorne tehničke standarde, onda ćemo službeno riješiti sva pitanja. E, pregovarački tim koji radi na MIFID-u e, upravo izrađuje pismo koje će biti upućeno ESMI gdje smo upravo razradili najvažnije stvari za nas i vidjet ćete kako ćemo mi ocijeniti regulatorne tehničke standarde i e, kako ćemo ocijeniti delegirane akte komisije. Možda će to biti argument e, i da se uđe u neke izmjene na nadzornom odboru, primjerice kada je riječ o robnim derivatima. Dakle, sada dolazimo do druge faze do BRD-a imamo dvije konkretne mjere koje bismo htjeli e, razmotriti. To su e, nacrt regulatornih tehničkih standarda, uključujući i standarde u kojima se navode odgovornost u slučaju e, isključivanja odnosno ugovora članak 55.3 i zatim tehnički standardi o kriterijima za ocjenu za definiranje najniže zahtjevane odgovornosti MRL e, Sada pozdravljam kolegu iz EBE i kolegu iz FIZME i lijepo vas molim da nam date kratki uvod u ovu temu. Wants to start, Commissioner EBA? Commission, please, Patrick. Start, Mr. Chairman. Thank you very much. Uh... Hvala vam. Znamo pozadinu ovoga, to je radi se o pomoći bankama. Činjenica da moramo sanirati ove banke, moramo podijeliti gubitke, dakle, među dionicima, ne među poreznim obveznicima. Prije svega tu je prijem ove direktive. Tu smo zadovoljni. Komisija je poslala 11 službenih pisama zemljama članicama i to stalno spominjemo na sastanku Ekofina u vijeću. To je jedno pitanje operacionalizacija. Je sasvim nešto drugo, tako imamo 16 različitih regulatornih standarda koji se moraju zamijeniti i to brzo. Postavljamo priliku da raspravimo eh, postignuti napredak sa izvjestiteljima i izvjestiteljima iz Sijene na posebnim sastancima i na ovim vašim sastancima. Dvije su stvari koje zabrinjavaju, to je ugovorni Bejlin pod stvar je zapravo jako jednostavna. Traži se Kaže se da ugovori imaju klauzulu prema kojima bi se kreditorima tako pomoglo, kad to je dio institucionalnog procesa. Također se slažemo o proširenom području primjene to zašto? Zato što smatramo da mora postojati kapacitet e, upijanja ovih gubitaka, to smo se dogovorili na trijalozima, nećemo e, prihvatiti dodatna izuzeća, jednako kako smo se već dakle, dogovorili. EBA može izraziti dodatne tehnološke standarde vezano za ovo pitanje. EBA naporno radi, možemo ih pohvaliti, oni su držali javne konzultacije, oni mogu komentirati u tim konzultacijama. Vidjeli smo da zapravo ni dionici žele isključiti dodatne elemente kao što su derivati i tako dalje. I znamo da je pa tumači svoj mandat u skladu sa BRD-om. Žele izraditi nacrte tehničkih e, standarda koji uzima mogućnost da ne posebne mm, ugovore da koji se tiču Bejlina. Mi podupiremo napore EBE u tom smislu i podržavamo njihove zaključke. Dolazim do druge točke. Znate da u Kojitkom brzi kratica da sam to ja, dakle minimalni zahtjevi za vlastite sredstva. To, ja, to je kratica, duži naziv je još duži, dakle MRL. Dakle, služili smo se da bank, da bankama potrebam veći MRL, dakle veći buffer. Dakle, MRL mora biti obrađen pojedinačno od banke do banke, mora biti određen na taj način. Dakle, tijelo za sanaciju kada odredi MRL onda uzima u obzir um, svu pasivu banke. JBA e je izradio nacrte tehničkih standarda koji se odnose na ovo pitanje i nemamo s tim u vezi briga, ali želimo saslušati što vi imate za reći u svojom u vezi. Imamo tu dva aspekta koji se tiču nacrta tehničkih standarda. Želim tu istaći zabrinutost. Mi smo se složili na trijalozima da nije namjera zadati usklađeni jedinstveni MRL, dakle riječ je o tehničkom standardu BRD u cjelini i tu se ne bi trebalo razlikovati sistemski važne banke od onih koje to nisu. I to mi smo raspravljali na trijalozima. I to su jedina dva pitanja gdje vjerujemo da bi tekst EBA trebalo nešto prilagoditi kako bi on reflektirao ono što želimo u međuinstitucionalnom postupku. Hvala vam. Thank you very much and uh, I ask Mr. Adams for... Hvala vam. Gospodin Adams, želite li nešto dodati? Hvala vam na mogućnosti da kažemo nešto o tome što EBA radi kada je riječ o provedbi BRSD-a, znate da je to donijelo nove zadaće, kada je riječ o sanaciji banaka i sa mm, jamstvima za depozite. To donosi nove smjernice, nove tehničke savjete, nove tehničke standarde. I e, tu zahtjeva i promjene u načinu vođenja EBA, te tijela za sanaciju, Ono nadzire naš radi, ako još nemamo potpunu transpoziciju, dakle, i izmještanje prava. Imamo rokove za mandat, to je 12 mjeseci, nakon stupanja na snagu direktive, dakle, 3. srpnja. Mislim da su donijeli dosta velik paket tehničkih standarda, oni su sada u konačnoj fazi nacrta i fazi smo s e, konzultacije sa parlamentom i vijećem. Kratko ću spomenuti što u tom paketu. Dakle, dva važna tehnička standarda na današnjem e, sastanku, dakle, funkcioniranje odbora za sanaciju, pojednostavljena pravila za sanaciju, planiranje, zavezano uz manje institucije, financijska potpora i čitav niz drugih standarda koji su već nalaze dakle u direktivi vezano za sanaciju. To je dostupno na našoj web stranici. Današnja dva standarda dakle, o kojima govorimo važan su dio e, koji se tiču o tome kako tijelo za sanaciju treba djelovati, instrumenti moraju biti učinkoviti. tu se fokusiramo na naš ukupni rad vezan uz odbor za stabilnost. Radimo dakle i sa drugim tvrtkama vezano uz planiranje sanacija. Naš cilj kao tijela je da budemo proporcionalni, učinkoviti diljem Europske unije, da podupiremo tijela za sanaciju unutar bankovne unije kao i one izvan. Kad govorimo o ovim standardima, dakle prvo oni od, o MRL-u, dakle moramo izbjeći strukturiranje dugova na način da e, naštete drugim instrumentima za sanaciju banka se mora moći sanirati, a da ne uzrokuje financijsku nestabilnost zato je potreba MRL kako bi se to osiguralo. Kako je rekao Patrik, mora voditi računa o različitoj strukturi financijskih tijela, zato ne možemo gledati fiksne uvjete, to se mora pojedinačno određivati. I taj pristup garantira da je za svaku instituciju MRL dovoljno dobar. Posao EBE je da nadalje specificira uvjete u skladu sa direktivom, da se to učini na dosljedan način. I to je nekoliko riječi o našem općem pristupu ovome. Za nas je prvi prioritet clearing između visokog MRL-a, mrl a kapitalni zahtjev za instituciju. I to vam zada jasan okvir unutar kojeg se potom odvija dijalog između bankovnog supervizora i tijela za sanaciju i unutar EBRD-a. Za izvršenje sanacije Dakle, one banke koje su propale se moraju rekapitalizirati i dakle, opet se tu oslanjamo na procjenu tijela za sanaciju, gledamo koja je količina kapitala koja će biti potrebna nakon ovo, ove faze. Tu moramo uspjeti prilagoditi razinu MRL-a. Patrike, već spomenuo, to su teški standardi, da velika očekivanja i odgovore od e, javnosti, tu se govori o postupku, belina, dakle, dijeljenju duga, Imali smo u tekstu prve razine, velik broj, velik feedback kada je riječ o schemi za jamstva depozita i za prilagođavanje na tržištu, to već Patrik ukratko rekao. U drugom standardu je da direktiva bude uspješna, dakle, horizontalno, da budu učinkovita. Recimo imamo slične mjere u SAD-u, statutorne mjere koje a mi se moramo osigurati da se i naša uh, nadležnost prepozna na odgovarajući način. I dajem vam sad riječ ako, ako imate pitanja. Hvala vam. zadržat ćemo prevoditelje još deset minuta više, te dajem riječ Guna ruha Hakmarku. Hvala vam. Hvala Na ovaj način ćemo se osigurati da postigne konsistentnost e, u djelovanju EBE. Naše stajalište je jako važno da se držimo određenih načela kada je u pitanju Bailin. Da kako da ćemo pratiti hoće li to biti slučaj. Što se tiče nešto širih pitanja, kada je riječ o različitim standardima i smjernicama. Mm, dakle izuzeća iz ugovornih priznavanja, dakle, kako napraviti Bejlin. Ma znam da bi komisija rado sve okupila, odnosno krupnila. Zato bi bilo dobro da ih uspijemo u dobrim rokovima izanalizirati i da istaknemo što možemo prihvatiti, što ne, da loše da se odbije, dakle, ukupni prijedlog. Dakle, radujem se raspravama o suštini. To nas očekuje nakon ljetne pauze. Dakle, predlažem da se držimo razine 1 zakonodavstva. Hvala ti, Gunnar. Moram riječ izvjestiteljima iz Sjene, kolegica Ferreira za klub SED-a. Hvala vam. Hvala vam što ste danas ovdje i na svemu što ste nam izložili. Malo sam zakasnila pa nisam čula punu prezentaciju. Pa ispričavam se ako je nešto već rečeno do ovoga što ću sada pitati. Moje prvo pitanje tiče se uvijek jednog te istog problema. A to je upravljanje razlika između tilaka i MRL-a. Dakle, pitanje je područja primjene, minimalnih zahtjeva, instrumenta na raspolaganju, ko biste mogli malo otiću detalje kako tu usklađujete zakonodavstvo. Kako je po vama, kako vi vidite rješenje koje primjenjuju određene zemlje članice, kada je riječ o pitanju duga, kada je riječ o hjerarhiji zahtjeva, je li, vidite li to kao neko opće moguće rješenje? I potom, kako se nosite sa postojećim manevarskim prostorom koji postoji kod zakonodavnih tijela kada je riječ o utjecaju ove direktive, dakle na ukupnu strukturu hjerarhije. Kada govorimo o jamstvu za razinama rizika za poslovne modele, kako MRL utječe na te procjene. Potop imam još pitanje za komisiju i činjenicu da bi se MRL trebao ona nazvadati na takav način da se izbjegnu doprinosi iz e, sustava za garanciju depozita. Dakle, treba se razlikovati li riječ o sistemskoj krizi ili ne. Tada bismo možda mogli koristiti ovaj sustav DGS-a za potporu. Oni su zbog toga kreirani, dakle oni bi se mogli istrošiti. I kako to izbjeći? Kako je to spojiti sa budućom, budućom ostvarenjem trećeg stupa bankovne unije. Te potom neki od nas će putovati u SAD idućeg tjedna. I s obzirom na potrebu povezivanja obaju obala Atlantika, koji bi bio vaš savjet vezan uz pitanja koja bi valjalo postaviti na tim sastancima sa drugom stranom, dakle, u SAD u odnosu na ovo ili neka druga pitanja koja su u vašoj nadležnosti. Hvala. I give uh, Beatrix from... Hvala ti, Eliza, riječ ima Beatrix von Stork. Hvala vam. Imam čitav niz primjedbi. Dakle, članak 55. Da je nameće zemljama članicama obavezu i tamošnjim e, institucijama i intervenciju u slučaju Bejlina. Dakle, te ugovorne obaveze treba, treba možda biti predmet um, nekih pregovora, dakle opasiva bi mogla biti bilo kakve strukture, da govorimo sada o Bejlinu, Tu bi mogli, tu bi trebali uzeti u obzir različite čimbenike, ali ja bih htjela reći da ukoliko se primjeni članak 55, da bi to moglo eh, uzrokovati određene poteškoće za te institucije, koliko ono ostane ovakav kakav eh, jest. Dakle, ovi se uvjeti ne bi mogli ponovno ispregovarati, dakle tu imamo neke pravne prepreke, a potom troškovi transakcija bi možda bili previsoki. meni ćemo niz e, pravnih e, i prepreka kada je riječ o izuzećima, e, kada je riječ o članku 48, dakle stavak 5, kada govorimo o sistemskim rizicima vezanim uz financijske Dakle, trebamo voditi računa da nećemo, da se nećemo koristiti tim fondovima. I to su upravo institucije koje su doprinjele tim fondovima, te tako tu imamo određenu kontradikciju. Nutzen können, wenn sie ihn nicht Dakle, oni financiraju fond, ali onda se ne mogu njim služiti. Ukoliko ne mogu služiti, onda je potrebno da im stavimo na raspolaganje neke druge instrumente. To pa donose dodatne rizike za porezne obveznike. Hvala vam. Ne vidim kolege iz kluba liberala niti iz Guaja, A iz zelenih tu je Sven. Izvoli. Da, hvala se ja ću govoriti u ime Filipa Lamberca koji je nije ovdje, na njegovu sreću. Dakle, imam tri kratka komentara o RTS-u koji se tiču minimalnih zahtjeva za vlastite fondove. Prvo pitanje je, ukoliko imamo fleksibilnost što se tiče iznosa MRL-a. Kada postoji manje od 8% kapitala za koji se može upotrebiti Belin upotrebu sa, u usporedbi sa bilancom, kako se može to upotrebiti za fond? Dakle, to je temeljno pitanje. Nije li nužno pobrinuti se da fleksibilnost ne može dovesti do situacije gdje ima manje od 8% kapitala za koji se može upotrebiti e, bail-in oblik sanacije. Drugo pitanje u šestom članku predviđa se iznos koji se uplaćuje DGS koji će doprinijeti potencijalnom bail-out mehanizmu ili restrukturiranju i da bi to trebalo uzeti u obzir u skladu sa razinom prvom. Ali sada ste to taken into account prebacili na jedno smanjenje koje se ne predviđa na razini prvoj. I zbog toga se pitam hoće li to dovesti do obrnutih poticaja u smislu da institucije se na neke zajedničke programe radije nego da se same pobrinu da postoji dovoljno raspoloživog kapitala. I to naravno nije struktura poticaja e, kakvu bismo željeli. Dakle, da imamo za svaku banku odgovarajuću strukturu poticaja poticaja kako bi su se pobrinuli da ima dovoljno kapitala e, koji se može sanirati belinom. Donekle sam iznenađen time što u novom RTS-u postoji mogućnost <clears throat> razilaženja od pravila 8% u planu za sanaciju i što se događa kada u planu rezolucije postoji pretpostavka da se fond ne koristi i po tim okolnostima pravilo minimalnih 8% moguće je izbjeći. No što bi se dogodilo da dođe do potrebe za korištenje fonda svejedno u stvarnom svijetu sanacije? Dakle, opet se ista ta pitanja vrte Postoji li stvarnog osiguranja da tih 8% mora biti prisutno kapitala koji se može sanirati Belinom, a drugo koji je poticaj struktura potica, da li se daje poticaj za potencijalne doprinose DGS-u. Hvala, hvala i sada riječ e, dajem na raspolaganje svim drugim zastupnicima, e, najuporniji Burkard Balc ima riječ. Hvala, bit ću kratak. Što se tiče tehničkih regulatornih standarda RTS-a, očekujete li još uvijek da ćemo moći stvoriti jedinstvene uvjete za sve E, moguće je da dođe do velikih razlika između pojedinih država članica ukoliko sve revizore koji su za to zaduženi imenuju nacionalna tijela. Uz to e, uredbe tilak za održivost globalnih financijskih institucija omogućavaju e, izuzetak za te revizore prema FSB-u. Dakle, to će ići uz ML kvotu. A neće biti uključeno u samu kvotu namijenjenu za reviziju. Uzvrši obzir da tilak ne omogućava uključivanje revizora u ML kvoti, kako ćete se pobrinuti da opći zahtjevi za europske banke ostanu isti, osobito imajući na umu da globalni tem i odredbe koje, su, eh, koje se dotiču toga su već provedene u tilaku. I uz to kako ćete se pobrinuti da europski sustav ne mora ispunjavati nižu razinu zahtjeva nego onu koja postoji za druge banke. Dakle, imajući na umu ovaj nacrt, da li komisija uzela obzir razlike između država članica u pokušaju da se te razlike još ne povećaju. I konačno nacrt RTS-a Mislim da tu ostaje mnogo slobodnog prostora za tijelo za sanaciju, možda čak i previše prostora što se tiče uspostavljanja iznosa ML. Funkcionalni bail-in mehanizam traži odgovarajuće standardi što je manje izuzeća moguće za nacionalna tijela za rezoluciju. Dakle, rado bih čuo izravno <clears throat> sa izvora što komisija misli provedbi rezolucije ako se ako je na raspolaganju manje od 8% iznosa za Gospodine Adams, možete li kratki odgovor imati? Naime, ćemo prevodiš samo 3 minuta. Da. Imali smo nekoliko pitanja koje se tiču dosljednosti sa tilakom i siguran sam da će se komisija nadovezati na napredak e, pregovora. Naš cilj u sastavljanju novih tehničkih standarda bio je da se pobrinemo da za te sipove koji su unutar obuhvata predloga u tilaku ne stvorimo nikakve dodatne prepreke e, tijelima za sanaciju i oni ne bi trebali se zapravo sa dva paralelna zahtjeva koji ispunjavaju jedne te iste ciljeve. Dakle, smatramo da načelno govoreći okvir BRD je tehničkih standarda je dosljedan sa tipom što se tiče glavnih točaka i pokušali smo neke od jazova nadići um, dakle postoji također nekih razlika još primjerice različito odnošenje prema priču vama. Međutim, tijelo za sanaciju to mogu uzeti u obzir kada postavljaju razinu MRL-a. Gospodin Balc je pitao o tome da li e, se bavimo i proračunima i statističkim iznosima nismo dobili zahtjeve da se bavimo ovim e, razinama kapitala peer skupina kada se procjenjuje neke banke nakon sanacije. E, kao što znate, to bi naravno moglo donijeti do nacionalne fragmentacije i zbog toga za gsi globalne sistemski važne institucije, traži se jedinstvena peer skupina za cijelu Europu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 Thank